Um, Dobar dan. Dobar dan svima. Evo, molim sve one koji nisu zauzeli mjesto da to sada učinem. Ja bih sad prvo žela izraziti dobrodošlicu svim našim panelistima, a imamo ih danas zapravo puno na našem javnom saslušanju, odnosno savjetovanju o paketu o proizvodima, odnosno robi. I odmah na početku bih riječ dala našim izvjestiteljima za oba zakonodavna prijedloga, a nakon toga će na red doći naši panelisti, a imamo ih puno. I ako na kraju našeg saslušanja, odnosno savjetovanja, bude preostalo još vremena, E, će moći ćete postavljati pitanja. Međutim, oba izvjestitelja su se jasno e, izjasnili, dakle htjeli su eksplicite da imamo što je moguće više panelista kako bi razmijenili i podijelili svoje iskustva s nama. Prema tome da odmah bude jasno na samom početku. Pitanje je da će biti vremena za pitanja. Dakle, prvo imam riječ ima gospodin Štefanek i gospodin Stanki, to su naša dva izvjestitelja. Naš gospodin Štefanek nije ovdje. Tako da mogu riječ odmah dati Nikoli Dantiju. Grazie, presidente. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Drago mi je da danas imamo toliko gostiju i da imamo priliku razgovarati o značaju ovog zakonodavnog paketa. Mislim da ćemo ovim paketom popuniti određene rupe. Imamo najnovije podatke koje smo zaprimili od Europske komisije o dojavama RAPEX. Radi se o opasnim proizvodima objektima nepoljoprivredne namjene i e, puno je slučajeve neusklađenosti. Godišnje imamo oko 2000 dojava, notifikacija, naravno to je previše. Radi se o najrazličitijim sektorima koji su pogođeni, dakle igračke, vozila, odjeća, različiti elektronički uređaji, i tako dalje. I naravno ovdje se moramo boriti protiv zlouporabe i moramo se pobrinuti za to da se ne stavljaju na naša tržišta opasni proizvodi. Mi ovdje želimo zaštititi svoje potrošače i moramo za naša poduzeća stvoriti dobre i pravične uvjete. U ovim vremenima globalizacije naravno sve više problema, to mislim i na e-trgovinu, dakle trgovinu na internetu i stoga je vrlo važno da se pozabavimo ovim pitanjem. Utjecaj ovog paketa će biti velik. Zatim tu je čitav niz sigurnosnih pitanja, pitanje nadziranja tržišta. E, zadnjih nekoliko godina otkrilo se Saznalo se za mnoge skandale i to je naravno utjecalo na povjerenje potrošača a između ostalog i na poduzeća, poduzeća koja su se korektno ponašala. Oni su bili onda u lošoj situaciji. Mi smo zaprimili jedan prijedlog. Radi se o usklađivanju u ovom području i mislim da ovdje je potrebno postići bolju suradnju nacionalnih tijela, ali između država članica i Europske komisije, a istovremeno su nam potrebni bolji instrumenti i bolje mogućnosti kontroli, pogotovo na europskoj razini. Tu su nam potrebni bolji financijski resursi koji su nam potrebni kako bi e, bolje nadzirali tržište, zatim e, carinska tijela, u njih također moramo više ulagati jer oni igraju odlučujuću ulogu. Nadalje trebaju nam jasni pravni propisi koji nisu prekomplicirani, koji e, ne smiju predstavljati preveliko opterećenje. Moramo koristiti nove tehnologije za razmjenu informacija kako bi se međusobno mogli informirati o slučajevima neusklađenosti. Već postoji čitav niz mogućnosti E, za poboljšanje naših informacijskih sustava i e, one su sadržane u prijedlogu. Dakle, potrebno je poboljšati kontrol, sustave kontrole, razmjenu podataka između država članica, ali mislim da postoje još neke druge mogućnosti kako bi se poboljšao ovaj zakonodavni postupak, zakonodavni paket, e, jer samo tako će postati još korisnijim instrumentom za jedinstveno tržište, ali i za osiguravanje kvalitete robe. Prijedlog e, je zapravljen e, s malom odgodom, ali uz pomoć kolege Stefaneka mi smo izradili ambiciozan vremenski raspored e, puno toga smo naumili, ali mislim da je to jedina mogućnost da brzo okončamo rad na ovome paketu i to još za vrijeme ovog mandata. Današnje saslušanje će nam svakako pomoći u ovome radu, nakon njega ćemo znati u kojem smjeru trebamo raditi. Naravno, razgovarali smo i sa drugim izvjestiteljima u Sjeni s kojima smo postigli dobru suradnju i nadamo se da će se ona nastaviti. Hvala puno Nikola. A sada riječ ima gospodin de Almeida iz Europske komisije koji je direktor za politiku jedinstvenog tržišta i njegovu provedbu u općoj upravi GROW za rast. Izvolite. Dobar dan. Prvo, bih želio pohvaliti jako dobru suradnju koju smo ustanovili s parlamentom i to posebno sa naša dva, odnosno vaša dva izvjestitelja. Održali smo već neke preliminarne sastanke i pritom se vidjela da su naši, naša suradnja zaista dobra i dobro krenula. Evo, neću biti predug jer e, uglavnom smo došli e, da čujemo što drugi imaju reći. Dakle, jedinstveno unutarnje tržište nudi ogromne mogućnosti za evropsko gospodarstvo, europska poduzeća, a zatim veći izbor, a niže cijene za naše potrošače. Međutim, ne funkcionira onako kako bi trebalo. To je slučaj za, i za ono područje koje je harmonizirano, na kojem je na snazi europsko zakonodavstvo o proizvodima i robi, kao i za ono neharmonizirano područja gdje ta propisi ne vrijede. Međutim, problem je težak za više sektora, zbog toga imamo i ove naše prijedloge u ovom cijelom paketu. Kao prvo, ono harmonizirano područje pokriva otprilike 80% robe, proizvoda, u, barem što se tiče njen vrijednosti. Najveći problem pritom je sukladnost, zatim e, tijela nadzora na tržištu, obično pitanje neusklađenih proizvoda u pronađu otprilike od 20 do 60% kod svojih inspekcija. To nije 20 do 60% proizvoda koji kolaju u Europskoj uniji da nisu usklađeni, nego to znači da 20 do 60% proizvoda na koja su podvrgnuta inspekcije kod njih se pronaže. Dakle, od onih koji se inspiciraju se, kod tog postotka se nađe da nisu usklađeni ali čak i unatoč tome što ne možemo sve kontrolirati i ovo je puno previše. Mi ne možemo ni u kom slučaju sklapati kompromise kad je pristajat na kompromise kad je u pitanju sigurnost, sigurnost ljudi ili zaštita okoliša. Dakle, oko 25% vrijednosti robe je zapravo nesukladno. Potencijal toga se ne smije podcjenjivati. Mi još uvijek govorimo o 20% robe, proizvoda koji kolaju Europskom unijom na našem tržištu. I mislim da potencijalne koriste su vrlo jasne sve sve brojke. Za robu za koju se treba, traži europska sukladnost je udio unutar evropskog uvoza je 55% u domaćoj potrošnji. Za neharmonizirani sektor to je samo 35%. Dakle, vidite, 20% imamo manje prekogranične trgovine sa neharmoniziranim, nego s harmoniziranim proizvodima, odnosno robom. Što upravo govori da uzajemno priznavanje robe proizvoda ima još puno toga što treba prevaliti. Postoje jasne barijere u neharmoniziranom području. Problem su oni proizvodi koji su u jednoj zemlji zakonito stavljeni na tržište često su zabranjeni u jednoj drugoj. Studija koju je parlament dao provesti o troškovima to mm, pokazuje da bi se s ti barijeri, kad bi se te barijere uklonile, da bi to zapravo 100 milijardi eura više prometa u trgovini donijelo. Ta studija ujedno donosi dobar zapravo uvid u potencijalne ekonomske koristi. I naš prijedlog cilja upravo na rješenje tog problema kojeg smo tu identificirali. To je problem uzajamnog priznanja koji definitivno treba potaknuti dijalog između ekonomskih subjekata i nacionalnih tijela kako bi se onda zapravo napravio i jedan taj dijalog formalizirao sa nacionalnim tijelima vlasti kroz stanovitu regulaciju. I uzajamna priznanje istodobno e, daje i mehanizam za rješenje uključujući mrežu Solvit i Europsku komisiju, a nadopunja ga akcijski plan za e, podizanje razine svijesti o važnosti uzajamnog priznavanja. Dakle, ovaj kompromis o usklađenost nas zapravo navodi na novi put modernijeg nadzora tržišta. Jedan način kako ćemo onda gledati i nadzirati poslova i poslove na terenu, a s druge strane kako ćemo nadzirati sve ono što se online događa i online trgovinu, e-trgovinu. A osim toga nam i okazuje put kako ćemo imati vrlo mirnu i dobru suradnju diljem cijele Unije. Prema tome u tom smislu je ova mreža koju smo mi mreže za usklađivanje proizvoda je jedan bitan dio našeg proizvoda, našeg, našeg prijedloga, teksta prijedloga. I mislimo da ju treba u praksi zaživjeti. Dakle, mi smo osim našeg prijedloga kojeg smo vam ovdje prezentirali, e, mi iščekujemo vaše prijedloge, iščekujemo vaše primjere iz vaše prakse i jako se veselimo nastavku rada sa zastupnicima Dantijem i Štefanicom, dakle vašim vašim izvjestiteljima za ovaj dosje za ovaj paket o robi i proizvodima. Hvala lijepo, a sada dolazimo odmah u prvi panel koji se zove Iskustva u zemljama članicama sa ovim paketom o robi, odnosno proizvodima. Imamo tri panelista ovdje. I sada bih podsjetila svakog našeg panelista da ima četiri minute vremena za iznošenje svog svoje kratke prezentacije, pa bih odmah dala riječ gospodinu Tankilaru koji je vršitelj dužnosti načelnika odjela za regulaciju proizvoda, mjeriteljstvo i tako dalje u Francuskoj, u Francuskoj državnoj upravi. Gospodin Larin, imate riječ. Hvala lijepo, hvala. Dobro, onda sam ja prvi da otvorim ovu našu, naš panel i našu panel diskusiju. Francuska smatra da je nadzor tržišta vrlo važan i to ne samo za nas nacionalno Francusko, nego za čitavu Europsku uniju. Stoga nam treba dovoljno resursa koji se moraju zato staviti na raspolaganje. Međutim, unatoč svemu tome možemo konstatirati da još uvijek ima jako puno nesukladnosti, neusklađene robe i proizvoda tu moramo na tome poraditi. Međutim, e, pritom imamo dvostruki problem. S jedne strane imamo e, ekonomske operatore, dakle gospodarske subjekte koji se korektno ponašaju na tržištu, ali zbog toga oni doživljavaju samo štetu i oni su zapravo na, na njihov račun se praktički obogaćuju, odnosno zarađuju više oni koji se ne pridržavaju e, zakonskih propisa. Prema tome moramo jasno odrediti koja je minimalna razina koju možemo zaštite, dakle koliko možemo tolerirati, a da ne budu sigurnost naših potrošača ugrožena. Zatim moramo vrlo ja pozvati sve ekonomske subjekte da se drže propisa i moramo uspostaviti puno bolji na suradnju među svim mogućim tijelima za nadzor tržišta unutar čitave unije. A osim toga moramo generalno pojačati nadzor tržišta pogotovo na granicama jer to je za Europsku uniju i dalje jedna vrlo opasna i ugrožena zona. To bi bilo na najvažnije točke, barem sa aspekta francuskih tijela vlasti. Želimo, pogotovo na e, vanjskim granicama Evropske unije, pojačati nadzor tržišta. I tu, za to su nam tri, četiri elementa bitna. To jest da se nadzor tržišta i tijela koji to provode u čitavoj uniji dobiju veće ovlasti. Drugo, kod sankcija se isto nešto mora promijeniti. Moramo imati, predvidjeti jače i oštrije sankcije prema onima dionicima od gospodarskih subjekata koji se tim bavi. Zatim sljedeće moramo imati dovoljno resursa da se mogu i laboratorijima ako treba provesti adekvatne analize u sklopu nadzora tržišta što je vrlo bitno. Međutim, to znači da u tome moraju sudjelovati sve zemlje Europske unije. Sankcije, resursi, sve to mora biti potpuno jednoobrazno provedeno kako ne bi poduzeća ili proizvođači iz trećih država odabrali najslabije od svih e, vanjskih granica Europske unije i tu djelovali. Što se tiče ove inicijative komisine i njihovog prijedloga teksta za čitav paket o nadzoru proizvoda, mi to pozdravljamo, ali mislimo da ne odgovara baš sve našim predođbama, nije u cijelosti možda još dovršeno ili domišljeno, neke stvari bi trebalo pojačati. A inače, ove sve bitne aspekte koje sam naveo, sve to je zapravo već sadržano u komisijenom prijedlogu isto. Jačanje svakako nadzora tržišta. I predlaže se i nova koncepcija. Trebale bi se one države poduprijeti koje i pružiti im se pomoć koje nemaju toliko sami resursa za vršenje adekvatnih laboratorijskih i drugih analiza i pretraga robe koje su potrebne za taj nadzor, dakle njima komisija treba uskočiti pomoć. Zatim mislimo da nije nužno dovoljno ambiciozan prijedlog, jer se ovdje ne određuje da i treće zemlje moraju obavezno imati jednog predstavnika koji bi bio onda e, nadležan i odgovoran za sukladnost proizvoda koji dolaze iz te zemlje. Mislimo da jednostavno nije dovoljno obvezujuće i nije dovoljno, jer ne mislimo da ta osoba treba biti samo za informacije e, nadležna, nego da tu treba obvezujuće biti stvar i da ta osoba treba biti za poštivanje čitavog paketa nadležna, e, odgovorna. Zatim, tijela za nadzor tržišta moraju dobro surađivati i to bez pretjerane birokracije koja bi donijela dodatne troškove. Dakle, mislimo da bi to trebalo ići kroz neku vrst partnerstva kako bi svako tijelo za nadzor tržišta, svako nacionalno, ostalo neovisno. A zatim još nešto bitno kod uzajamnog priznavanja robe, odnosno proizvoda. Mi u Francuskoj nemamo nikakvih problema sa provođenjem te koncepcije. Smatramo da je tržište već dosteglo jednu zrelost i da to već funkcionira dobro, ali ne mislimo dakle da unapređenje tog uzajamnog priznavanja treba nužno u ovom paketu riješiti. Dobro, jedna dobrovoljna izjava kojom se vrši ovo uzajamno priznanje je u redu. Hvala lijepo. A sada imamo atašeja za unutarnje tržište stalnog misije Švedske pri Evropskoj uniji. Izvolite, imate riječ. Hvala. I dobar dan svima. Prvo hvala lijepo odboru INTA za organizaciju ovog savjetovanja, odnosno saslušanja i što me pozvalo da sudjelujem u tome. Ja ću vrlo kratko govoriti o 674, 675, a da pritom um, se dotaknem i nekih stvari u novom komisijenom prijedlogu. Što se tiče ovog trenutnog prijedloga ne možemo, a da ne spomenemo činjenicu da je to zapravo sve to što teško objasniti i razumjeti, čak i za nas koji se time bavimo redovno svaki dan u našem poslu mogu zamisliti da je to prilično neshvatljivo za one novo imenovane recimo službenike e, u nadzoru tržišta. U tom smislu mislim da je do sad u ovom novom prijedlogu komisija uznapredovala u odnosu na stare uredbe i direktive koje su bile na snazi, tako da je simplificirala svoje odredbe do te mjere da se ova uredba, ovaj prijedlog teksta kako ga sad daje za rika stare uredbe, može pročitati i puno bolje razumjeti. Ali još uvijek nije specifično jasno niti za javne tijela, niti za poduzeća. Posebno je recimo teško shvatiti vezu između europskog zakonodavstva, a to je recimo E, direktiva opće sigurnosti proizvoda ili sigurnosti uredba o tome sa svim zakonima i propisima koji vrijede specifično za pojedini sektor i to jednostavno nije dovoljno jasno razređeno. Taj aspekt bi, mogao, bi se mogao poboljšati u prijedlogu komisije. No sve u svemu, naša iskustva sa uredbom 676 mislimo da nisu najbolja, nisu optimalna i da bi tu trebalo neke stvari doraditi. Što se tiče ovog zakonskog akta o nadzoru tržišta, tu smo pozitivnije nastrojeni. Sve u svemu mislimo da je jedna izbalansirana, uravnotežena tekst koji se može lakše čitati. Naravno, može se još poboljšati, posebno kad je u pitanju suradnje među tijelima vlasti, ali to poboljšanje bi više trebalo ići u smislu ciljanog uključivanja ili smanjivanja nekih stvari, a ne da se sad revidira čitav tekst. Ali ima i nekakvih dobrih stvari, da tu tri stvari istaknem. Prvo, zajedničke aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta. Svi se slažu da su zajedničke prekogranične akcije mogu mm, donijeti jako puno koristi i komisija je generalno stavila na raspolaganje sredstva za to. Međutim, do sada je to bilo tako birokratski teško progurati i tako komplicirano da se jednostavno nije koristilo za ove prekogranične inspekcije. Drugo, suradnja između tijela za nadzor tržišta i carinskih službi, naravno, i kao što u tim zemljama, raznim član, zemljama članicama to različito izgleda. Dakle, trenutna uredba pokriva zapravo taj početak te suradnje, ali vrlo je bitno da se E, ta suradnja unaprijedi i da se ona zapravo jednoobrazno i bolje riješi svim zemljama članicama kroz ovu uredbu kako bi upravo spriječili dotok e, robe koja nije priznata i nije dozvoljena za naše tržište. Nadalje, mislimo da se može razgovarati o specifičnostima nekih sektora kako bi dobili jednu obraznu primjenu u čitavoj Evropskoj uniji. Metodologija o nadzora tržišta se može jako razlikovati ovisno o predmetu o kojem je riječ. Prema tome mislimo da bi bilo dobro formalizirati to i ojačati takve skupine. I na kraju, ono što smo htjeli spomenuti, općenito ovaj posao revizije trenutnog zakonskog okvira je vrlo pozitivan, jer mislimo da moramo te odrebe unificirati i pojasniti na evropskoj razini. Mislimo da postoji, recimo tu se moraju uključiti i minimalne kompetencije kojima moraju ovladati svi koji se bave nadzorom tržišta. A zatim postoje neke stvari za koje mislimo da su ovdje u tekstu navedene, a nisu baš nužno potrebne. Recimo da samo dvije izvedem. Recimo zatvaranje jedne web stranice i nalaganje recimo isključivanje e, različitih profitnih organizacija. Mislimo da to ne bi nužno pridonjelo povećanju kompetencije zemalja članica i ljudi koji se bave nadzorom tržišta u zemljama članicama niti povećanju njihove učinkovitosti učinkovitosti. E, znam da švedski parlament, evo na kraju, ako sam prevršio vrijeme, priprema svoje mišljenje o tome i da će to uskoro objaviti. Hvala. A sad imamo Jana Havlika koji je e, direktor našeg odjela za unutarnje tržište u Češkoj republici. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo i hvala vam na pozivu, na sudjelujem u ovoj važnoj raspravi. Počet ću s jednom sasvim osobnom, privatnom napomenom. Zahvaljujući Evropskoj uniji i okviru kojeg imamo zakonskom okviru i mi smo uspjeli jako puno tog napraviti u našoj zemlji. Zahvaljujući mom kolegi iz Švedske, ja sam e, dvije minute zaštedio jer bih mogao samo ponoviti ono što je on rekao mnogo čemu. Tako da imam još nekoliko preostalih komentara. Jedna u vezi uzajamnog priznavanja. Mi smo imali neke slučajeve u kojima jednostavno nismo uspjeli ostvariti suradnje sa zemljama članicama. Uglavnom je to bilo vezano za proces notifikacija i zbog toga, dakle, najavljivanje i to mislimo da se tu treba puno toga popraviti. A osim toga to će biti, bi bilo i u skladu s akcijskom planom. Drugo što sam htio izglasniti je jačanje solvita. Solvit neće baš sve razriješiti, ali može bar ponešto razriješiti. Prema tome, mislimo da Solvit treba ojačati, pogotovo iz, veze između Solvita i komisije i mislimo da bi to bilo od pomoći. Glede deklaracije o uzajamnom, uzajamnom priznanju i mi smatramo da ako se to na pravi način primjeni, onda apsolutno potencijala da popravi neke od problema i čas, dakle situacija koje imamo gdje smo slabi. Zatim, generalno o nadzoru tržišta. Iskustvo je do sada u Češkoj pokazalo da je ključna stvar da sve nadzorne i kontrolne tijela na nacionalnoj razini moraju uzajamno surađivati. To je ključna stvar. A nakon toga onda se ide i lakše dolazi suradnja na europskoj razini. U češkom slučaju naš nadzor tržišta se bazira na analizi rizika i kako mi to radimo čini se da funkcionira. Isti, isti stvar je kao i kod uzajamnog E, priznavanja. Takva ista stvar kod nadzora tržišta. Vidimo da i kod potrošača i kod gospodarskih subjekata sve se treba uglavnom odraditi najveći dio na nacionalnoj razini, tek onda se ide na evropsku. A na kraju, da kažemo, vidjet ćemo kako će ovaj paket ispast na kraju, ali ističemo da bi trebali izbjegavati pod svaku cijenu stvaranje bilo kakvih pravnih nesigurnosti ili neravnoteža. Ali mi se veselimo daljnjoj suradnji sa komisijom. Hvala lijepo. Mislim da time možemo zatvoriti prvi panel i možemo preći na drugi panel, a to je, su praktični izazovi s proizvodima koji dolaze u Europsku uniju iz trećih država. First uh, speaker Mrs. Uh, Christine van Kesteren uh, Stefan, who is senior advisor. Znači, tu je gospođa Christine van Kesteren koja je viši savjetnik u Luki, Luci Antwerpen. Imate riječ. Hvala što ste mi dali u priliku da iznesem i e, svoje mišljenje. Pripremila sam jednu prezentaciju. Evo, mislim da će sada ona se tu pokazati. Prvo bih vam e, htjela dati jednu ideju što je to e, luka. To nije samo mjesto gdje roba ulazi u Europsku uniju. Tu imamo različite aktere, kao proto to su privatne kompanije, kompanije koje mm, rukuju robom, koji trguju robom, ali tu su i carine, carina, zatim e, inspektorat za sigurnost e, hrane i stočne hrane i također je tu i lučka kapetanija. Evo tu je moja prezentacija. Evo je Dakle, tu je lučka kapetanija i ako hoćete znati tko radi što, ako roba ulazi u Europsku uniju, privatne kompanije zapravo su tu jednoj interakciji sa e, javnim tijelima za nadzor. Dakle, mi, mi u Antwerpenu dajemo koncesije privatnim kompanijama, ali mi nismo uključeni u dnevno poslovanje. Dakle, mi ne skladištimo robu, mi nemamo nikakve veze sa terminalima, nego mi naprosto dajemo te koncesije, nego mi pokušavamo zapravo na neki način što je moguće više cijeli taj proces olakšati, zato što mi sebe vidimo kao E, jedan portal za ulazak e, u robe u Europsku uniju kao neki logistički portal i naravno privatne kompanije mogu poslovati vrlo učinkovito i na jedan način koji je predvidiv i pouzdan ali Znamo da je također to moguće tim istim putevima da dolazi ilegalna e, roba, da se ilegalno dolazi ta roba. Tako da je važno vršiti nadzor nad uvoz, uvoze robom što je moguće više. Dakle, ako hoćete vidjeti koji je naš izazov, nas kao e, lučkih vlasti i carine, e, radi se zapravo o tome da mi želimo što je moguće više poboljšati sigurnost jer ne želimo biti um, mjesto ulaska opasnih i ilegalnih roba, ali istovremeno mi shvaćamo da biznis ima svoje potrebe, da trgovina ima svoje potrebe i želimo na najmanju moguću mjeru svesti naš negativan učinak po poslovanje i trgovinu. Dakle, što po našem mišljenju uh, je dobar pristup? Morate imati partnerski odnos, morate slušati jedni drugi, morate se shvaćati, morate shvatiti koji je poslovni model ovih drugih. Kompanije moraju shvatiti što carina radi, a carina mora shvatiti kako funkcionira logistika. I ta partnerstva omogućavaju uspješan rad. Također, smo uvidjeli da trebate veoma jasan e, pravni okvir na razini Europske unije. Iste uvjete u svim državama članicama, zato što vidimo da što se tiče ilegalne trgovine, postoje vrlo sofisticirani logistički lanci, da tako kažem, i oni zapravo traže tu najslabiju kariku u ovom lancu da preko nje uđu. Ja također sam duboko uvjerena da ako e, vidite E, koji su to e, lanci opskrbe koji su vrijedni vašeg povjerenja, da su to zapravo zaista e, ti pravno adekvatni lanci, onda će onda ćete moći s njima poslovati i uspostaviti partnerski odnos. Puno je teže kontrolirati te neizvjesne, te nekontrolirane tokove robe. Također morate učinkovito komunicirati, dijeliti informacije po cijelom lancu opskrbe. Mi znamo da mnogo informacija koje su nužne za carine i za druge, druga tijela koja vrše nadzor, da te informacije su tu, ali one moraju vam biti na raspolaganju na pravom mjestu u pravo vrijeme. Tako da mislim da 2018 te sve platforme, digitalizacija, dijeljenje informacija, da će to biti jedna od ključnih točaka u borbi protiv ilegalne trgovine, svega onoga što ne želite da uđe na europsko tržište. Hvala. Hvala. A sada je tu gospodin Giovanni Kessler koji je e, ravnatelj Carinske uprave Italije. Izvolite, imate riječ parlerò in italiano. Grazie hvala. Govorit na talijanskom. Zahvaljujem se na vašem pozivu i na prilici da danas mogu predstaviti naša iskustva. Započet ću sa ulogom carinskih tijela, ne samo talijanskih, već općenito. Dakle, radi se o tome da carine odmah na granici osiguravaju da se vrši kontrola e, sigurnosti robe prije nego što se uveze u Europu. Naravno, to su i tradicionalne zadaće provjere uvezene robe, ali E, provjeravaju se i neki porezni aspekti i tako dalje, a u zadnje vrijeme najvažnija je sigurnost. Dakle, sigurnost robe koja se uvozi. I tu potom provjeravamo je li sve učinjeno sukladno propisima, da li su pribavljeni svi certifikati, sve dozvole, dakle težište je na sigurnosti. Ovo su neki podaci talijanskog carinskog tijela. Ovo su istrage koje smo proveli i vidite da je zadnjih nekoliko godina došlo do porasta sumnjivih slučajeva. Dakle, carinska tijela imaju sve više posla a kojim instrumentima se služimo i što možemo poboljšati. Imamo klasične instrumente, dakle svi radimo na temelju profila rizika, ne samo u Italiji i tu imamo najrazličitije varijante od kuda dolazi proizvod koji se uvozi, koji su njegova obilježja i tako dalje. I carinska tijela tako prikupljaju veliku količinu podataka. Mislim da niti jedno tijelo nema tako puno podataka na raspolaganju, ali potom na temelju tih podataka treba izraditi profile rizika. To rade naši stručnjaci i to je vrlo zahtjevan zadatak jer ti profili moraju biti vrlo učinkoviti. Dakle, tu se prije svega usredotočujemo na sigurnost i mislim da rezultati doista ukazuju na to da ovaj model dosta dobro funkcionira. Zatim tu je naš sustav RAPEX s kojim često radimo 29% notifikacija unutar Apexa odnosi se na igračke. Sustav relativno dobro funkcionira, barem u Italiji. Čuli smo izvješća tijela za nadzor tržišta i carinska tijela su ovdje na prvoj liniji. Što možemo poboljšati? Pa puno toga to mogu reći iz iskustva. Netko je to već od prethodnih govornika i rekao. Dakle, svi se uvijek koncentriraju na uvoznika, a to je u stvari najslabija karika u lancu. Dakle, E, radi se o zemlji gdje se vrše, vrši najmanji broj kontrola. Dakle, mi imamo Carinsku uniju u kojoj je 28, uskoro 27 različitih carinskih režima i svaka država članica ima vlastite podatke, vlastite profile rizika i mogu vam reći da doista postoje vrlo velike razlike između država članica, postoje različiti rizici, dakle postiže se e, različita razina učinkovitosti. U Italiji primjerice imamo jedno veliko multinacionalno poduzeće koji proizvodi igračke i 50% kontrola koje se e, vrši koje se vršilo je ukazala na neke manjkavosti i potom je taj koncern odlučio da će napustiti Italiju, izmjestiti svoju proizvodnju u neku državu gdje se vrši manje kontrola. Imamo 28 različitih baza podataka, 28 različitih pristupa i djelomice se naravno može dogoditi da budu izrađeni sasvim različiti profili rizika i zato pozdravljam ovu predloženu inicijativu jer mi moramo imati e, jedinstven pristup. Bilo bi dobro kada bismo imali zajedničko europsko carinsko tijelo jer na taj način bi i profitirala sigurnost robe u Europi. Thank you very much. Sorry, <laughs> Hvala, eh, ispričavam se, slušala sam prijevod. Hvala vam eh, na ovoj prezentaciji. Evo, tu ćemo sada zaključiti drugi dio naše panel diskusije. Tako da sad možemo preći na treći dio gdje ćemo govoriti o novoj proceduri za rješavanje problema uključujući i korištenje e, nove naše mreže i tu je gospođa Anuška Jansens, e, prva e, govornica i ona je ispred Europske komisije ovdje zadužena je upravo za vođenje tog tima koji se time bave. Hvala. Prvo ću nešto reći o ovoj mreži Solvit i novoj proceduri Nadam se da imamo osam minuta koje su nam potrebne da iznesemo ovu prezentaciju. Oni koji ne znaju, Solvit je pokrenut 2002. godine i 16 godina kasnije smo uspjeli riješiti preko 15.000 predmeta e, od ukupno 17.000 pritužbi, dakle radilo se o privatnim građanima, o poslovnim subjektima i e, Radi se o jednoj mreži e, javnih tijela državne uprave e, država članica, znači to državni službenici, državni službenici iz država članica su e, sjede u toj mreži, mi organiziramo edukacije, radionice, imamo bazu podataka i šaljemo izvješće i tako dalje. Kao što vidite, mi E, surađujemo mi ovdje u Briselu sa nacionalnim e, centrima za Solvit. Hoćemo naglasiti jednu stvar, ono što je veoma važno za mala i srednja poduzeća je da zapravo e, tu možete vidjeti kako funkcionira državna uprava drugih država članica. Uvijek imate dva e, centra Solvit e, koji surađuju, znači imate te kontrolne mehanizme koji rade na istom predmetu. Treći element je da imamo tu bazu podataka, znači u svakom koraku ovog predmeta e, svaki korak se bilježi u bazi podataka što znači da je ovo veoma transparentan proces. Svi uvijek vide točno što radi drugi, što rade drugi centri Solvit i sve je to besplatno. A sada ću dati riječ Lori iz e, centra Solvit u Belgiji. Ja ću nešto kratko reći o tome kako se rješavaju predmeti koji dolaze pred Solvit e, praktično. Znači, iako netko ima problem i odluči kontaktirati Solvit, e, veoma lako mogu pristupiti naše bazi podataka koja se je dostupna na internetu. Mogu također iznijeti svoju pritužbu, dodati sve dokumente u obliku priloga i u roku od tjedan dana njihov domaći centar će to e, primiti na znanje. Znači to je onaj centar u državi zemlje, porijekla ili poslovnog nastana kompanije. Centar će onda analizirati ovaj predmet u roku od mjesec dana od primitka svih dokumenata. Kako to rade? rade to e, zato što imaju svoje zaposlene pravnike ili se obraćaju nekim vanjskim mrežama stručnjaka, specijalistima i tako dalje ili e, se obraćaju odgovarajućim mrežama na razini Europske unije. Ako predmet nije predmet koji treba rješavati Solvit, e, ako primjerice već se vodi sudski postupak, u tom slučaju odmah to prebacujemo na druga tijela, no u većini slučajeva e, pritužba otpada e, pod e, jurisdikciju Solvita i u tom slučaju kroz bazu podataka pratimo što se događa s tim predmetom, analiziramo i također iznosimo naša očekivanja kako bi, kako bi trebalo izgledati rješenje. E, vodeći centar je centar u državi članici gdje je došlo do problema, gdje zapravo administracija, odnosno uprava državna ne provodi e, pravo Europske unije kako treba. Nakon toga imamo 70 dana da nađemo praktično rješenje e, za tu pritužbu ili možemo reći ili možemo dati objašnjenje zašto se pravo Europske unije ne poštuje od strane državne vlasti. Onda to predajemo E, relevantnim državnim vlastima u toj državi članici. I Komisija također prati kakva je situacija sa nerješenim predmetima. Što se tiče ovih poslovnih predmeta gdje nam se obraćaju poslovni subjekti, surađujemo i e, sa mrežom Enterprise Europe. E, prošle godine u svibnju smo usvojili akcijski plan E, države članice i komisija su također u tome sudjelovali i tu su neke mjere bile iznesene koje će osnažiti Solvit. Jedna od njih je da Solvit bude od veće pomoći poslovnim subjektima kako bi oni mogli mu se obraćati po potrebi. Jedna od tih e, mjera bila je ta da se ojača suradnja e, sa mrežom Enterprise Europe. Kao prvo, je uspostavljen jedan opći um, priručnik uh, i također jedan uh, pilot projekt uh, u kojem su sudjelovali Solvit tim iz Belgije i lokalne regionalne vlasti Belgije. Već tri godine, tri mjeseca već surađujemo i dosta je to bilo uspješno i mreža Enterprise Europe je već e, se e, već je zapravo preuzela neke predmete koji nisu bili za Solvit, nego se radilo o predmetima gdje su dva poslovna subjekta bila uključena i svi naši predmeti koji uključuju poslovne subjekte su upućeni mreži Enterprise Europe kako bismo dobili od njih e, odgovarajući pravni savjet. i također smo sa nekim flamanskim tijelima e, surađivali, posebno sa njihovim odjelima koji e, se odnose na poslovne subjekte. E, sad ću kratko nešto reći o tome koji je mandat Solvita. Mi se bavimo predmetima koji se odnose na međusobno priznavanje i slobodno kretanje roba. To je već definirano u mandatu Solvita Imamo tri kriterija, trebate imati dakle prekogranični element, zatim treba biti doći do kršenja zakonskih propisa Europske unije i to treba uključivati tijela državne uprave. Ako se radi o tome, onda ćemo se mi pozabaviti tim predmetom i daću vam jedan pozitivan primjer i dva negativna primjera, tako da e, na taj način vam damo jednu premosnicu kao, ovom, kao ovoj novoj uredbi. Prvi primjer je e, primjer gdje smo imali e, dva e, centra Solbit. Kompanija je htjela prodavati svoju robu u susjednoj državi članici i tu su bila neke ograničenja, dakle nisu smjeli prodavati svoje proizvode osim ako nisu, ako nisu naveli ne samo ime proizvođača nego i distributera. Na etiketi kompanija se s time nije složila oni su bili uvjereni da to nije u skladu sa zakonskim propisima Europske unije i obratili su se centru Solvit. Naravno, oni su se složili s njima da e, samo ime proizvođača treba biti navedeno na ambalaži. Dakle, oni su se obratili centru Solvit e, i onda su se oni obratili tijelima državne vlasti i informirali su o tome što se dogodilo sa tim e, poslovnim subjektom iz druge države članice, rekli su im što stoji u zakonima Europske unije i kako to treba biti preneseno u nacionalne e, zakonske propise. I nakon tog kontakta sa tim vodećim e, centrom Solvit, oni su izmijenili te uvjete i kompanija je mogla prodavati svoju robu bez navođenja imena distributera, nego samo sa navođenjem imena proizvođača na ambalaži. Da, e, također smo se susreli i sa predmetima gdje nismo uspjeli riješiti predmet. Zašto? Jedan od razloga zašto se ne mogu svi ti problemi riješiti je zato što ovi predmeti gdje se radi o međusobnom priznavanju e, to može potencijalno biti veoma kompleksno i mogu uključivati veoma visoku razinu tehničkih e, stručnih znanja koji su potrebni o određenoj robi. Kada tih stručnih znanja nema, veoma je teško prosuditi ko nije stručnjak, e, dakle da li neke mjere ograničavajuće su proporcionalne ili ne. I tu imamo neke slučajeva gdje Solvit nije mogao riješiti neke probleme. Još jedan problem za Solvit e, je e, formalnost. U mnogim predmetima je to veoma važno zato što tijela državne vlasti su spremni prihvatiti tu informaciju da ne primjenjuje na pravi način zakonske propise e, Europske unije, ali ako se radi o politički osjetljivijim stvarima ili ako se radi o sigurnosti robe, onda e, tijela državne vlasti su možda manje spremni prihvatiti e, rješenja koja predlaže jedno tako neformalno tijelo kao što je Solvit. I što se tiče ovog prijedloga u članku 8 nove uredbe o međusobnom priznavanju taj članak e, zapravo upravo govori o te dvije stvari. Kao prvo, on predlaže da se koristi postojeći alat, e, znači da se ne koristi jedan novi, neki novi mehanizam, ali istovremeno da se ovaj postojeći mehanizam osnaži na taj način da će se povezati sa stručnim znanjima i sa autoritetom koji imaju europske institucije. Mislimo da ovakav postupak kakav je opisan u članku 8 će osnažiti Solvit na taj način da će on moći riješiti te predmete o međusobnom priznavanju jer će se moći koristiti stručnim znanjima i autoritetom kojima raspolaže Europska komisija. Kako će onda ta procedura funkcionirati? Već sam sad skoro došla do 10 minuta minuta pa ću malo požuriti. Kao prvo, predmet će se pojaviti pred solvitom, Oni će pokušati to riješiti i u momentu kada uvide da to neće biti moguće zato što e, su tijela državne vlasti nesklona da to učine ili je potrebna su daljnja stručna znanja, obratit će se komisiji i onda će komisija dati odgovarajuća stručna znanja i e, koristit će se svojim autoritetom da bi riješio taj problem. Koje su prednosti ovoga? Kao prvo mi očekujemo da će e, uključenje ovog članka i e, činjenica da će se sada u cijelu stvar moći uplesti komisija da će to ojačati ulogu Solvita, zato što će tijela državne vlasti znati da kada se Solvit pojavi na sceni, da tu uvijek postoji mogućnost da će Solvit e, se moći pozvati e, na komisiju, odnosno zatražiti pomoć od nje. Također imamo e, prednost da ne izmišljamo jedan novi mehanizam, sve će se e, ubrzati i pojednostavniti i e, s vremenom ćemo imati znanje i smjernice kako da se e, ta načela međusobnog priznavanja općenito primjenjuju. Evo, to je to što smo vam i htjeli reći. Hvala. Hvala. I sada možemo krenuti na sljedeću raspravu. To je, dakle, gledište poslovnog svijeta. Prvo ću dati riječ gospodinu Martinesu Barisasu koji je ravnatelj odjela za unutarnje tržište e, organizacije Business Europe. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem se što ste nas pozvali da vam se obratimo. Drago mi je da sam ovdje, ali još mi je više drago što mogu eh, početi u jednom pozitivnom tonu, zato što članovi organizacije Business Europe zaista podržavaju ovaj eh, paket za robe, općenito uzeši. Nemam dovoljno vremena pa ću odmah eh, reći nešto o ova dva prijedloga, jer imamo nekoliko stvari koje trebamo napomenuti gdje mislimo da bi se stvari mogli poboljšati. Što se tiče međusobnog priznavanja, Učinkovito rješavanje problema kroz e, mrežu Solvit je zaista ključni element e, koji će pomoći da cijela stvar profunkcionira. Kad se radi o tome da se e, negira međusobno priznavanje, kompanije bi se trebale moći obratiti komisiji i tražiti njeno mišljenje. Kao drugo, poznato je da komisija mora intervenirati u pravom momentu. to je veoma važno. Znači trebamo ojačati taj mehanizam i također trebamo e, postaviti neke krajnje rokove za tu pomoć koju će komisija pružati solvito. Trebamo imati e, brzu proceduru, ali moramo imati i čvrste vremenske rokove. Tako da komisija može odigrati tu ulogu olakšavanja cijelog tog procesa. Što se pak tiče e, nadzora tržišta Naglašavam opet kako je važno da tu imamo e, jedinstvena i proporcionalna pravila. Poslovni subjekti imaju iskustvo sa postojećim e, e, pravnim okvirom i obično se radi o tome ima previše prostora za diskreciono pravo od strane e, tijela koja upravljaju nacionalnim tržištima da utvrđuju što jest, a što nije, dakle imaju previše prostora za to i onda da donose odluke. Primjerice bio je tu slučaj e, prerestriktivne odluke od strane inspektora, tržišnih inspektora vezano za uspostavu nekih standarda i zapravo cijela ta stvar nije dobro analizirana. I tako da u kontekstu je došlo, u tom kontekstu je došlo do određenih pritužbi i nekih neželjenih slučajeva. Sada ću preći na drugi dio moje prezentacije. Radi se o drugom dijelu, dakle uredbe gdje se govori o poštivanju propisa i provedbi istih e, i naša poruka je da trebamo jači nadzor tržišta kako bi se osigurali jednaki uvjeti poslovanja za sve. Ali ovlasti koje dajemo tijelima za nadzor tržišta bi trebali biti proporcionalne, ne smijem im dati carte blanche da rade što žele. Htio bih e, se malo posvetiti ovoj posljednoj točki u mojoj prezentaciji koja zapravo e, podržava ovaj naš zahtjev da imamo veću proporcionalnost prvo. Dakle, članak 25 na samom kraju ove natuknice. Hoću reći da je nama teško prihvatiti e, tu pretpostavku da je došlo do neusklađenosti, e, kao što stoji u sadašnjem nacrtu teksta kao prvo. Govorimo o potencijalno najrestriktivnijoj, najneproporcionalnoj odluci koja bi se mogla donijeti a to je e, u diskrecionom pravu jednog tijela za nadzor tržišta. Dakle, jednog jedino. Ono jedno jedino tijelo može donijeti tu odluku. I ta odluka može biti zasnovana na nikakvim informacijama, bilo kakvim informacijama, deklaracijama, obavještajnim podacima iz ovog ili onog izvora i to se može koristiti kao dokaz i onda to može e, imati e, valjanost u svim državama Europske unije. Također hoćemo nešto reći vezano za članak 14. E, o ovlastima e, tijela za nadzor tržišta. I e, oni mogu se uplitati u sve procedure poslovnog subjekta, pristupiti svim podacima tijela također mogu tražiti od svih e, fizičkih ili pravnih osoba da im daju sve informacije u svakom obliku i naglašavam u bilo kakvom svakom i onda se to smatra kao dokaz neusklađenosti s propisima. Onda e, članak 12 znači e, govori se o aktivnostima tih tijela i tu naravno imamo pitanje povjerljivosti i proporcionalnosti. Svi ti dokazi e, naravno ovise o javnom interesu. Članak 1, nažalost, e, e, javni interes definira drugačije nego što je to u članku 3 gdje se govori o nadzoru tržišta. To je preširoko i preotvoreno za različita tumačenja. Dakle, cijeli taj lanac zahtjeva da se to bolje definira i e, da ćemo vam do kraja ovog mjeseca e, puno mišljenje e, organizacije Business Europe. Hvala lijepo na vašem sudjelovanju u našoj panel raspravi, a sljedeći naš govornik je gospodin Ilja Brgeman koji je savjetnik o jedinstvenom unutarnjem tržištu iz Eurocommerce. Izvolite. Hvala što ste mi dali mogućnost da danas govorim u ime svih e, zapravo mm, sudionika i naših članova iz Eurokomersa, dakle to su uglavnom poduzeća, trgovinska poduzeća i ostalo u Europskoj uniji. Mi smatramo da je ovaj prijedlog dobar, pogotovo zato što će povećati pravnu sigurnosti za ukupno naše poduzeća, posebno za mala i srednja. I mislimo da neće donijeti nikakve dodatne terete ni birokratske, a osim toga će povećati sukladnost jer će e, pojačati suradnju među nadzornim organima za nadzor tržišta kao između ekonomskih e, subjekata. A i povećat će i pravnu sigurnost jer će razjasniti puno toga i simplificirati mnoge dosadašnje pravila i propisa Europske unije. I to se odnosi kako na harmonizirana, tako i na neharmonizirana područja Europske unije. Naše iskustvo. Mi smo vidjeli da online igrači koji, su, koji nisu iz Europske unije isto ovdje djeluju na našem tržištu i potrošači mogu kod njih sudjelovati i preko tih platformi naručivati sve što žele. Ali nisu uvijek sigurni ti proizvodi i neki puta nema uopće nikog ko bi bio odgovoran za to. Prema tome mislimo da komisija treba uzeti u obzir kod ovog paketa i ove nove oblike poslovanja i trgovine. I mislimo da tu treba naravno provesti adekvatne analize kako bi smanjio tu pravnu nesigurnost kod prekograničnog poslovanja, pogotovo. Zatim, e, poduzeća koje prodaju na malo i isto trebaju se sudjelovati u tom dijalogu sa tijelima vlasti jer oni imaju vrlo, oni imaju zaista puno iskustava sa različitim proizvodima same po sebi koja nisu nužno uvijek usklađena. E sad što se ostalog tiče ovog prijedloga, vidimo da je glavno načelo da se osigura dolazak sigurnih proizvoda na tržište. Nažalost, nisu sve zemlje članice te koje poštuju to načelo mislimo da ako je proizvod u nekoj zemlji članici već zakonito stavljen na tržište, to bi moglo i pomoći. Onda mislimo da bi to odigrao pravu e, ulogu, ali se svi rokovi koje one daju, kao i rokovi da ako se donese neka odluka da se poštuje rok za žalbeni postupak, moraju poštivati. Solvit može e, izdati svoje mišljenje samo na kad komisija to zatraži od njih, više davno. Postoje jako puno obveza za nacionalna tijela vlasti u tom prijedlogu, neke su već sadržane u sadašnjem propisu. Ali kako će komisija sada zajamčiti provodbu tih novih obaveza? Ako recimo su i do sada mnogi ekonomski subjekti ignorirali svoje obaveze. Za sljedeći prijedlog. Eurocommerce e, podržava cilj komisije da se osigura da svi proizvodi koji se stavljaju na tržište budu sigurni. Početna točka treba biti pojačana suradnja između gospodarstva, ekonomije i tijela nadzora kako bi osigurali da se, da svi dionici, svi akteri u lancu opskrbe ispune svoje obveze pod punom odgovornošću i to znači o kompletnom distributivnom lancu od proizvođača do samog tržišta i potrošača. S obzirom na vrlo ograničene resurse koje nadzor tržišta ima, treba nam više razmjene, više suradnje i pametna rješenja, ne nužno i više ovlasti. Zbog toga u cijelosti podržavamo ovu mrežu za usklađivanje proizvoda i mislimo da bi po definiciji svi koji su na zapravo europskom tržištu djeluju kao ekonomski subjekti trebaju po defaultu biti dio te mreže. I mislimo da se na taj način može onda i svim trgovcima puno više približiti koje su onda i posljedice ako donose, e, ako na tržište stavljaju stvari koje nisu provjerene. Ali što je sa onima koji recimo bi željeli uskladiti imati samo sukladnu robu, ali nema nužno. Treba svakako ih inkorporirati u jedan kontinuirani dijalog. Zatim podržavamo sve aranžmane partnerstva kao i memorandum razumijevanja sa svim dionicima. To je dobro za razmjenu stručnosti i iskustava. Treba nam harmoniziraniji i jedan konsekventniji, čvršće povezan, usklađen pristup u cijeloj EU, To je jasno. Hvala. Hvala, a sada na zadnji govornik u ovom panelu je gospodin Filip Bortelje, koji je direktor e, za unutarnje tržište i standardizaciju iz Orgalema. Izvolite. Hvala. Časni zastupnici Europskog parlamenta, hvala što ste nam dali priliku da prezentiramo i mi naša stajališta ovom. Industrija koju predstavljamo obskrbljuje vrlo široki spekt, velikim širokim spektrom industrijske robe od recimo kolaborativnih robota do ne znam čega svega ostalog e, na našem tržištu. Gotovo svi naši proizvodi su već usklađeni i ispunjaju kompletno dosadašnje propise o proizvoda. Ali što je danas s ovim novim proizvodom za nas u igri. Proteklih godina je evropsko stanovništvo stalno raslo i poraslo je recimo 10 godina 10% kompletna potrošnja na evropskom tržištu. Dakle, već smo čuli sadržajem puno toga od kolega iz e, Luka što dolaze. U međuvremenu je porastao i uvoz ali su se istodobno smanjili recimo za 3% svi inspektori tržišnog nadzora, za 10% carinsko osoblje i tako dalje, kao i njihovi resursi. Dakle, nama se čini da ono što se, a same regulacije koje se primjenjuju naše proizvode sve su složenije i sve skuplje. Međutim, u čemu je poanta? Jednostavno nemamo učinkovitu nadzor tržišta, niti imamo učinkovite provjere na terenu. Prema tome, prvi prioritet zemalja članica treba biti da osiguraju da nema opasnih niti nesukladnih proizvoda na njihovom tržištu, koji bi naštetili naravno našim potrošačima. Ali isto tako, i to su prije mene mnogi spomenuli, važna je dužnost da se zaštite oni zakoniti proizvođači od nelojalne konkurencije. Kad dakle vlasti koje nemaju dovoljno novaca, nemaju tehničke kompetencije niti osoblja da izvrše svoje obaveze u okviru nadzora tržišta, onda je jedina solucija koja nam preostaje da to bude onda pametnije, da budu pametnije rješenja. I mi imamo tri prijedloga da se to realizira. Prvo, suradnja je obavezna. Drugo, fizičke provjere i dijalog između e, vlasti i inspektora i ekonomskih subjekata treba provesti, ali to se mogu napraviti različite kontrole. Dakle, fizička provjera zahtjeva tri ključna elementa koje se moraju ispuniti. Financijske resurse, kompetentnost i zakonitost. Industrija bi mogla dati i kompetentnost i financijske e, resurse, naravno na dobrovoljnoj bazi kako je to danas već i pokazano sa onom inicijativnom za potporu tržištu MSSI električno, ali što je sa onom zakonitošću, legitimitetem. I zbog toga je od ključne važnosti da se potiče privatna javna e, suradnja, partnerstvo i da se onda prema članku 8 ovog prijedloga sklapaju ugovori o partnerstvu između tijela vlasti i ekonomskih subjekata. Naravno, to treba sve napraviti pod nadzorom posebnog odbora i time se trebaju jasne zemlje članice složiti i naravno u skladu s onom mrežom iz članka 31. Ali to je od ključne važnosti. Druga stvar bi bila o kojoj razmišljamo treba razmjenu prakse u čitavoj Europskoj uniji i preko granica. To se predviđa u poglavljima 4 do 8 ovih prijedloga. I mi posebno pozdravljamo članke 31 i 32 koji se odnose na mrežu koja nam je vrlo bitna i koji zapravo predviđaju predstavnike relevantnih ekonomskih djelatnosti i potrošačkih organizacija koje su u stalnom dijalogu sa tijelima vlasti. Zatim proporcionalnost. Mi smatramo da prijedlog treba više e, poticati i promovirati, otvarati vrata i prema tome ne mislimo da potreba, kako je to u poglavlju 2 navedeno, da se dodaju još nove obveze ekonomskim e, subjektima povrh svega ono što imaju u već u europskim propisima o harmonizaciji i uzajamnom priznavanju. Isto tako mislimo da ono što je navedeno u članku 14. a to je više ovlasti diljem Evropske unije koje se trebaju dodijeliti E, već e, tijelima za nadzor, mislimo da ne treba to proširiti te ovlasti više od onog što je e, racionalno, ekonomično i proporcionalno. Dakle, da zaključimo. Mi apsolutno podržavamo inicijativu da se napravi jedan vrlo razuman kompromis tijekom pregovora do kraja godine od ovog komisijenog prijedloga u pregovorima s parlamentom i mislimo da na taj način će se i svi dionici više uključiti u ovu vrlo važnu temu. Hvala. Hvala, to znači da možemo ići na sljedeći panel diskusiju, a tu ćemo raspravljati o posljedicama učinku po potrošače. Naša prva govornica ovdje je Monika Hojens, koja je glavna ravnateljica Beuka. Izvolite, imate riječ. Hvala. Dobar dan svima. Kao što ste čuli, ja govorim u ime Beusa, to je Europska potrošačka organizacija, ali moram reći da je naš, mi zajedno s ANEKom vrlo usko surađujemo, to je dakle Europska organizacija za standardizaciju upravo na ovom sigurnosti proizvoda i nadzoru tržišta. I mi sa drugim dionicima e, smo u cijelosti podijelili, zapravo slažemo se s njihovim mišljenjem o ovom paketu, a ja ću koliko mogu ove najvažnije stvari koje su nama najključnije u paketu pokušati istaknuti. Mislimo da paket uvodi čitav niz dobrih, pozitivnih dakle stvari za potrošače, recimo da se otvaraju novi laboratoriji za dodatne analize ili obaveze koje se nameću u vezi sa tim analizama u, u okviru nadzora tržišta i zatim činjenica da Evropska unija stavlja na raspolaganje zemljama članicama dodatne resurse ako im trebaju da se ojačaju svoje kapacitete za nadzor tržišta. To su ove dobre stvari, ali sad bi rekli i one slabije stvari po našoj ocjeni, gdje bi Europski parlament mogao pomoći kod e, posljedica i učinaka kod po potrošače. Kao prvo mislimo da ja se sad ovdje samo koncentriram na ovaj dio usklađenosti i provedbi. Mislimo da se područje djelovanja treba proširiti. Ne bi to sad trebalo primjenjivati samo na harmonizirane proizvode, nego i one neharmonizirane. Iz perspektive potrošača nije normalno da recimo ne budu pokriveni proizvodi za brigu i njegu djece. To je jako važno. Druga stvar, isto tako iz perspektive potrošača, ako se neka roba ili proizvod smatra da je nesukladan, to odmah recimo otvara mogućnost za oštetu samim e, potrošačima. Znači, ako to nije sukladno, vi možete odmah unutar razdoblja koje vam je roka dok ne zastari, e, recimo tražiti neku vrstu oštete zato što je proizvod koji ste e, kupili nije sukladan sa zakonskim uvjetima. Zatim, mislimo da se treba pozabaviti internetom stvari i to treba uključiti u ovaj paket, što znači da se dodatni protokoli trebaju uzeti u obzir i staviti na raspolaganje, jer oni donose čitav niz novih pitanja otvaraju. Ali isto tako pitanje sigurnosti, aspekt sigurnosti treba uključiti u definiciju sigurnosti. Zatim, postojeći regulatorni okvir ne pokriva iz, e, i usluge. Samo se ovdje cilja na proizvode. Međutim, šta je sa ovim elementom usluga? Recimo, to je iz cijeli softveru to spada. To je vrlo bitno i mislimo da to treba isto u okviru ovog paketa koji se odnosi na nadzor tržišta razriješiti. Zatim, treba e, razjasniti ulogu platformi kako ćete govoriti i baviti se pitanjem sigurnosti i nadzora tržišta kod online proizvoda. Komisija je prošle godine izdala smjernice kako bi se to trebalo i moglo obavljati, ali to nije bilo obvezno. Mi mislimo da s obzirom na upravo eksplozivni porast ovi online trgovine, da je od ključne važnosti da imamo obvezujuće zahtjeve koji se postavljaju nadzoru nad tim proizvodima koji idu online. I zatim još nešto, nemojte tjerati potrošače da plaćaju za nesukladnost. Evo, sjetite se samo dizela i njemačkih gradova. Glavne žrtve toga svega su potrošači koji su vode, vozili ili voze dizel voziva. Oni su u cijelosti izgubili vrijednost. A to je iz toga slučaj u drugim nekim područjima recimo kajla što se smatralo da je recimo jedan špionski proizvod u Njemačkoj, ali svi su potrošači morali uništiti svoj proizvod, ali nisu dobili novce natrag. Dakle, i njih treba isto tako sukladno zaštititi. I e, sad još nešto, u prošlom paketu 2013. nije bila uopće uloga predviđena za organizacije za zaštitu potrošača da sudjeluju u službenoj funkciji u tom forumu. A sad u novom paketu nemaju čak nikakvu ulogu. Ne mogu ni čak neslužbeno sudjelovati. Ali mi smo ti koji najbolje znamo što se događa na tržištu i mi bi bili ti koji bi mogli tijela vlasti na vrijeme u upozoriti ili davati potrebne informacije za taj nadzor tržišta i opće kako će se zaštititi proizvodi i zagarantirati njihova sigurnost. Hvala. Sljedeći je gospodin Mihajl Kasar koji je ravnatelj odjela za nadzor tržišta u Mal Malteškoj nacionalnom tijelu za tržište i upravljanje tržištem. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Hvala što ste i meni dali priliku da sudjelujem u ovoj razmjeni našeg iskustava i znanja o dosadašnjeg na tom području u vezi sa ovim novim paketom koji je predložen od strane komisije. Kao prvo, da vam kažem, mi nismo ovdje da bi sad iznijeli naša osobna i pojedinačna mišljenja, nego zapravo da iznesemo više stajališta čitave zemlje koju zastupamo. A kad govorimo o čitavom paketu, prva stvar koju valja uzeti u obzir je da je potrebna odluka o paketu iz 2013. o sigurnosti proizvoda i tržišnom nadzoru. Prema tome mi trebamo donijeti odluku što se zapravo traži, što se mijenja, što treba e, promijeniti i poboljšati. Recimo, pitanje generalne sigurnosti proizvoda uopće nije pokriveno ovom paketu i mislimo da to treba bolje prije nego kasnije razriješiti. Postoje tri elementa ovom paketu koje smo mi e, ovdje našli, a to je, i to mi apsolutno pozdravljamo, naime činjenicu da prijedlog ne ide još u veće detalje nego onaj paket iz 2013. Zatim obveze zemalja članica. To na zemlje članice prebacuje još i obvezu da provode e, naravno pojačani nadzor tržišta, ali se zato stavljaju dodatne resurse na raspolaganje i ne možemo reći koliko je, ne možemo dovoljno naglasiti koliko je bitno da imaju dovoljno resursa na raspolaganju, što dakle toplo pozdravljamo. Zatim pozdravljamo i ovu istaknutu potrebu za razmjenom informacija i pojačanom e, suradnjom među zemljama članicama to je jedan zahtjev koji se mora ispuniti jer vidite ni jedan od čovjek nije usamljen, izoliran vuk, niti je otok sam za sebe. Ja do duše dolazim s otoka, ali mi nismo sami ni izolirani i povezani smo. I treće, što je vrlo bitno, da zemlje članice, ovdje se naime predlaže da se zemljama članicama daje popis minimalnog, onog minimuma ovlasti koje moraju raspolagati tu. Dakle, neki kolege su to protumačili kao pravo da uzimaju uh, uzorke gdje god žele. Jer vidite, nije tako trenutno u cijeloj Europskoj uniji. Sada se događa da oni moraju prvo kupiti proizvod da bi uzeli uzorak i analizirali ga. Zatim, pitanje, pitanje kazna i prava da se recimo naplati za sve što nije sukladno. Jer kao što moji kolege kažu potrošači nisu krivi i ne trebaju plaćati za nesigurne ili nesukladne proizvode. S time se isto slažemo, dakle ne trebaju potrošači za to plaćati. Zatim postoje tri elementa koje bi trebali još jedan puta provjeriti, koji zahtijevaju dalje možda istraživanje ili studije i vidjeti da li bi se to moglo nešto revidirati u tom tekstu. To je načelo neovisnosti i nepristranosti zemalja članica. Važno je da se to načelo doista zajamči, njegovo poštivanje i pridržavanje toga. Bitno je da zemlje članice same odluče, jer one su na terenu i one znaju šta se treba učiniti. Nema nijednog drugog ni autoriteta, ni entiteta, ni bilo koje druge vlasti koja bi bolje znala što se na mom terenu i na mom tržištu događa nego nas kao malteška država recimo na svom otoku najbolje zna svako za sebe. Prema tome, mislimo zatim da se trebaju apsolutno uvesti ove koncepcije partnerstva glede sukladnosti. No, to bi moglo biti i malo, par, malo problematično partnerstvo za sukladnost je dobro, ako su obje strane složne i rade na ostvarenju istog cilja. No ono se ne može zauvijek zajamčiti ni uvijek nametnuti. Zatim subsidijarnost. Prijedlog spominje Uniju za ovu mrežu za sukladnost proizvoda. I tu bi možda, ako se ta mreža uspostavi u ovakvom izdanju kako je predviđeno, moglo doći do manjka subsidijarnosti, odnosno zemlje članice bi mogle smatrati ili čak de facto ne samo smatrati, nego doista ostati bez dijela svojih ovlasti. Prema tome, tu bi u sam paketu uredbu trebalo ukotviti da ostaju objektivne, nepristrane i ovlasti zemalja članica. Zatim, pitanje informiranja o sukladnosti. To je jako važno. Trebalo bi sad još malo pogledati ovaj dio prijedloga teksta da se vidi kako bi se to moglo u novom paketu elaborirati. Jer ako se to ne učini na pravi način, onda će to samo opterećivati zemlje članice s dodatnim e, dodatnim potpuno nesvrsishodnim e, poslovima i obavezama koje, kao što smo rekli, nikom neće dovesti. Hvala toliko s naše strane. Hvala. A zadnji panelist je gospodin Claudio Bergonci, koji je tajni, glavni tajnik Indikama. Ne znam gdje, evo tamo sjedi, izvolite, imate riječ. Grazie, presidente. E, Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem se na pozivu i drago mi je što sam danas ovdje. Ja predstavljam Indikam. Indikam je talijanski savez koji se bavi borbom protiv krivotvorenja proizvoda, zaštitom tržišta i trenutačno se bavimo ovim paketom o robi koji i tekako pozdravljamo i s velikim interesom pratimo što se događa, pratimo problem vezano uz neusklađenost, što se prije svega odnosi na industriju, a mi u tom slučaju zastupamo potrošače. Ovaj prijedlog se trenutačno razmatra i naša industrija to prati sa velikim zanimanjem jer nam se čini da se ovo otima kontroli Dakle, dolazi do uvoza neusklađenih proizvoda i taj uvoz je u porastu, u prevelikom porastu. Mi smo se sada usredotočili na zaštitu autorskih prava i tu vam mogu navesti neke konkretne brojke i tu dolazi učestalo do krivotvorenja i nastaje šteta u milijunskim iznosima. No, što se tiče autorskih prava, ne smijemo zaboraviti da i to predstavlja veliki problem. 2010. je došlo do zapljene od strane talijanske carine do velikog e, broja količina zapljena sportskih tenisica, krivotvorenih sportskih tenisica koje su istovremeno bile i opasne po ime. Naime, WHO je taj materijal kategorizirao kao kancerogen i ti proizvodi su zapljenjeni, e, i to ukazuje na to da e, je intervencija e, carinskog tijela otvorila Pandorinu kutiju. Prvo se radilo samo o kršenju prava, autorskih prava, a sada se radi i o zdravstvenim aspektima. Dakle, ta priča se otela doista kontroli. I u slučaju ovog konkretnog proizvoda. Prvo smo sumnjali u kršenje autorskih prava, zatim je došlo do utaje poreza, navođenja krivih podataka, zatim zdravstvene rizici koje sam već spomenuo i sigurnosni aspekti. Dakle, kod tog proizvoda došlo do čitavog niza kršenja propisa, a problem je puno veći kod neusklađenosti proizvoda mm, su e, uključena mnoga tijela, to se odnosi na mnoga tijela, ali isto tako to ima utjecaja i na povjerenje potrošača, a naravno da će onda tržište zapasti u poteškoće ako ne postoji više povjerenja u potrošača. Zatim online trgovina, tu također postoje manjkavosti. Potrošači koji više nemaju povjerenja, ništa ne kupuju. I ako se tolika pravila i zakoni krše, onda naravno da pati povjerenje. Stoga su nam potrebni konkretni postupci kako bi suzbijali takve pojave, kako bi se borili protiv njih. Smatramo da se prije svega tu radi o malim i srednjim poduzećima. Dakle, sada ćemo predložiti neke mjere koje bi trebale olakšati nadzor i rad kontrolnih tijela. Osim toga i treba uključiti i gospodarske dionike u cijeli postupak. Ne želim sve dodužiti, predugo govoriti, ali čini mi se da treba jače uključiti poduzeća. Dakle, poduzeća moraju proizvoditi sukladne proizvode. A meni se čini da industrija ovdje jest žrtva, ali naravno industrija također dio rješenja. Mi od ovoga paketa prije svega očekujemo harmonizaciju, kao što je to već nekoliko puta rečeno. Dakle, harmonizaciju što se tiče tijela za nadzor tržišta u pojedinačnim državama članicama. Zatim, e, ilegalna prekogranična trgovina također predstavlja vrlo velik problem i znate da do sada još nije bilo, nije moguće e, razmjenjivati informacije a kolega iz talijanske carine je ovdje s nama, gospodin Kessler, i on je također rekao svoje mišljenje na ovu temu. Rekao je da je carinsko tijelo ovdje referentno tijelo, jer carinsko tijelo bi trebalo barem teoretski, e, njega bi trebalo na jedinstven način e, regulirati u svim državama članicama. Dakle, jednaka pravila bi se trebala primjenjivati u svim državama članicama a kao što je gospodin Kessler rekao, trenutačna situacija je takva da različita carinska tijela imaju različite postupke. I na koncu želim naglasiti da je vrlo važno da ovaj paket ide u pravom smjeru. Mi želimo autentične, sukladne proizvode, ali isto tako bismo željeli da ne dođe do dodatnog opterećenja na račun onih poduzeća koje već onako korektno djeluju. Dakle, želimo da se iskaže priznanje svim dionicima koji su se do sada korektno ponašali. Osim toga, potrebna nam je bolja koordinacija i prekogranična koordinacija kako bi postigli poboljšanje po ovom pitanju. Puno hvala. Thank you very much. Hvala. Evo sad imamo malo vremena e, da omogućimo ovim članovima našeg odbora koji žele da postave pitanja. Ima li itko pitanje? Gospodin Egnju. Izvolite. Da, mislim da je ovo zaista bila odlična prigoda da vam postavim pitanje o onome što se dogodilo prošle <coughs> godine. Možda neki od vas znaju o čemu se radi. Radi se o e, tvari koja se zove fiprenol, e, koju koriste proizvođači jaja da čište, čiste kokošince i on e, zaista učinkovito ubija grinje. I stvar je ispala dosta dobro u Velikoj Britaniji, ali situacija je bila takva da nizozemski proizvođači jaja su koristili taj, tu tvar, fiprenol, a na istom tom jedinstvenom tržištu u Velikoj Britaniji e, proizvođači nisu, odnosno potrošači nisu mogli to kupovati zato što inspektori e, za zaštitu zdravlja nisu dali broj toj tvari i nisu bili sigurni pod kojim imenom se ona stavlja na tržište. To je jedan jasan primjer situacije gdje unutarnje tržište e, ne funkcionira. To je pokazalo se korisnim e, za nas zato što, kao što znate, fipronol je ušao u jaja i došao do velikog skandala. No, Pitam se, je li ovo jedinstveni primjer gdje jedna država na unutarnjem tržištu može spriječiti da neka tvar dođe na tržište ili je to nešto što je uobičajena stvar? Ja, se nadam da netko od vas 12 ili 16 zna e, kakva je situacija. Još jedna važna stvar, radi se dakle o uzajamnom e, priznavanju, to je od ključne važnosti u svjetlu Brexita i možda imate neke zamisle o tome kako će to uzajamno priznavanje funkcionirati. Gospodine Selimović, izvolite. Hvala. Kao prvo želim pozdraviti ovaj prijedlog i u moje ime i u ime Matala koja nažalost nije e, tu, ali slažemo se da je da se radi o dva prijedloga koji su vrlo kvalitetni, mi ih podržavamo. Imam tri pitanja za naše goste. Prvo, je upućeno gospodinu Fortengodu. Ispričavam se ako krivo izgovaram vaše ime. Vrlo ste elokventno govorili o nedostatku resursa eh, u tijelima nadzora za nadzor tržišta. Jedno od rješenja koje ste vi predložili je da se treba pametnije raditi kako bi se ta cijela stvar bolje provodila. No tu postoji određena granica. Ako imate određenu sumu novca, onda možete raditi malo pametnije, ali u jednom momentu morate reći ja više ovaj posao ne mogu odraditi zato što ja sam u tom stupcu za rashode u nečijem proračunu. I tu je bilo nekoliko prijedloga koje su iznijeli različiti akteri e, koji su rekli možda bi ta tijela trebala sudjelovati u e, procesu kažnjavanja i onda će možda imati snažnu e, stimulaciju da zaista to profunkcionira. Pitam se što vi e, mislite o tome, bi li to funkcioniralo i koje su eventualno opasnosti toga. Jer takvi sustavi već postoje na nekim dijelovima Dakle, ako ja ovdje pogrešno parkiram automobil, dobit ću kaznu, a oni će dobiti, netko će dobiti postotak od te kazne. Ali e, sustav oporezivanja vrlo često dovodi do zloporaba jer e, u Švedskoj primjerice se upravo s time suočavamo. Dakle, E, ljudi dobivaju kazne i kad treba i kad ne treba jer oni dobivaju postotak od te kazne. Dakle, što mislite o potencijalnim koristima i rizicima takvog sustava? Što se moje drugo pitanje upućeno gospodinu iz Business Europe? Govorite ste o tome, govorili ste o tome kakav je rizik e, ovdje. Ali moje pitanje se odnosi na to hoće li se najstrože standarde primjenjivati na sve druge. Ako jedna država članica Dakle, ne govorimo o teškim pogrešama ili teškim opasnostima, o velikim opasnostima. Ponekad e, pravila etiketiranja se mogu razlikovati od zemlje do zemlje, ali zaista minorne razlike i onda jedna država koja ima najstroža pravila odluči da e, ta etiketa nije u skladu sa njezinim propisima i onda e, to ima reperkusije u cijeloj Europi. Ja vidim tu rizik i volio bih eh, da mi tu malo to razradite odgovorno to. I eh, posljednje pitanje upućeno komisiji. Švedski predstavnik je govorio o opasnosti toga gdje imate sistem, gdje možete zatvoriti eh, website, neki put je to potrebno, ali imamo i se taj problem sa CPS-om da ponekad ti web sajtovi e, vrlo ih je teško pa čak i opasno zatvoriti. Daću vam jedan primjer. Ali molim vas da budete kratke kako bismo imali dovoljno vremena. Švedske novine ili nevine novine ovdje, Lesoar primjerice, imaju nekakve oglase ako mislite da taj oglas e, nije u redu ili vas povezuje s nečim što predstavlja kršenje, možemo li onda zaista zatvoriti e, website Lesoara zato što imaju e, na svojim stranicama nešto što predstavlja kršenje. Dakle, to je jedna delikatna ravnoteža i što vi mislite o tome? Ispričavam se što sam tako dugo postavljao pitanje. možda možemo početi sa ova posljednja tri pitanja jer su ona bila upućena E, pojedinim e, našim e, diskutantima, tako da evo zamolit ću paneliste da odgovaraju veoma kratko, jednu minutu prvo. Imamo predstavnika Švedske, evo. Komisija, posljednje pitanje je bilo upućeno komisiji, ali prvo je pitanje bilo upućeno vama. Izvolite gospodine. Hvala. što se tiče ovog memoranduma o razumijevanju, pravoste, Ne možemo sve učiniti sa ograničenim proračunom, ali što se tiče nekih e, segmenata proizvoda, poslovni subjekti su spremni platiti e, zato da se e, provedu neka testiranja od strane nezavisnih nekih stranaka i to zapravo ublažuje e, neke od opterećenje zapravo po proračune tijela za nadzor tržišta i to se može pratiti tako da ne dođe do pristranosti. Tako da je to nešto što mislimo da bi moglo funkcionirati. I e, mi zaista tu tražimo vašu podršku jer mislimo da takav e, pristup gdje imamo partnerski odnos e, s poslovnim subjektima nije nešto što se dopada svim tijelima za nadzor tržišta u svim državama. Što se pak tiče povrata troškova od strane tijela za nadzor tržišta, E, to bi se također moglo povezati sa neželjenim oblicima ponašanja, ali mi se slažemo sa ovim prijedlogom koji je iznesen u članku 21, no e, imamo možda cijeli niz mogućih sugestija, primjerice da se te naknade ne mogu tražiti ako tijelo ne uputi razuman zahtjev poslovnog subjektu kako E, se ne bi pokrenula ta skupa procedura verifikacije gdje e, zapravo proizvođač može dati dokaze o usklađenosti, dakle treba postojati taj dijalog. Također e, ti troškovi ne bi smjeli biti veći od tržišne cijene i ako proizvođač može dati dokaz eh, da je tehnički gledano taj proizvod usklađen, onda može zatražiti eh, povrat eh, ove takse, upravne takse od tijela. Hvala. Sada gospodin Brizas iz Business Europe. Hvala. Hvala gospodine Selimović na veoma dobrom pitanju. Govorili ste o različitim procjenama rizika unutar Europske unije koji bi mogli potencijalno dovesti do e, uvođenja strože odluke ili standarda. Mi mislimo da postoji zato i rješenje kojim se može izbjeći takva situacija i sada neću ponovo proći kroz one kriterije proporcionalnosti koje sam nastojao iznijeti u svojoj prezentaciji. Kao prvo je važno da imamo taj pristup koji se zasniva na riziku. I to i procjena rizika bi se trebali zasnivati na dokazima. Mm, dakle, to bi bilo od velike pomoći kad se raspravlja o e, dokazima o riziku. Imamo vrlo strukturirani formalni dijalog sa svim dionicima neovisno o tome radili se o udrugama potrošača ili poslovnim udrugama i tako dalje. Dakle, taj strukturirani dijalog je u samoj srži ovog procesa i zaista nam je dražo da, drago da možemo podržati ovu e, mrežu Europske unije E, za poštivanje propisa. Nadamo se da ćemo i e, to još učvrstiti uz sudjelovanje svih dionika. I e, hvala. Sada pitanje za komisiju. Biću veoma kratak. Gospodin Selimović, što se tiče zatvaranja ovih web sajtova, to bi trebala biti ovlast koja je dana tom tijelu. Dakle, to je nešto što nakon presuda oni smatraju da je to E, prikladno u odgovarajućim okolnostima, to je nešto što oni mogu učiniti, dakle to je prvi aspekt, a kao drugo, to se samo smije e, dopustiti u slučajevima kad postoji e, velik rizik, kad je situacija vrlo teška. A zato mislim da svaki tržišni inspektor u Belgiji će 500 puta razmisliti prije nego što zatvori website lesoara E, da se sada nadovežem na vaš primjer i svakako ne bi trebao imati tu obvezu. A sada pitanje gospodina Egnjo, ko će odgovoriti? Bilo je nekoliko pitanja. Da, izvolite. Da, e, hvala, nastojat ću ja odgovoriti. Jer e, tijelo u kojem ja radim je odgovorno za E, provođenje nadzora tržišta u biocidima i pesticidima, a ovo pitanje se odnosilo upravo na biocid. Da, možda će biti takvih situacija jer biocidi zahtijevaju, to je potrebno ih je registrirati u svakoj državi članici. E, biocidi, pesticidi, e, ja se time baš ne bavim, ne znam puno o tome, ali biocidi su tvari koji ubija, koje ubijaju dakle one krpice za čišćenje koje koristimo maramice, one su pune biocida jer ubijaju e, bakterije e, i one naravno sadrže opasne kemikalije i zbog toga se ti biocidi moraju registrirati u svakoj državi članici, ovisno o e, tome kako je klima, lokacija i također o nekim drugim specifičnostima države članice e, mogu ili ne moraju registrirati e, proizvod jer možda recimo nešto što može ubijati takve bakterije u Velikoj Britaniji možda neće biti dovoljno snažno da ubije bakterije koje postoje na Malti. Dakle, to bi mogao biti neki problem. Ali, ako smijem, se vratiti na e, procjenu rizika. Ne bismo e, smjeli se bojati e, toga da imamo različite procjene rizika. Jednom smo imali tu veliku raspravu na jednom forumu na europskoj razini zato što neke države članice su htjele dopustiti uvoz e, lampiona iz Kine. Znate što su to? Kad se upali svječica, one polete. E, no, e, mi smo se pobunili zato što za nas taj proizvod predstavlja velik rizik. I naravno za Maltu je to veliki rizik zato što imamo klimu i vegetaciju koja može doći do požara. Dakle, kod nas je rizik bio drugčiji nego negdje drugdje i tu naravno dolazimo do subsidijarnosti. Dakle, procjena rizika svakako se može razlikovati na Malti od one u Nizozemskoj, zato što je tamo klima puno vlažnija, tako da, eto, mi smo okruženi morem, ali inače je klima suha. Znači, trebamo to procijeniti na taj način. Mi smo svi za što je moguće viši stupanj harmonizacije, ali ne postoji jedno rješenje koje će moći pokriti se. Mm, hvala. Onda e, možemo e, sada zaključiti raspravu i tu ću prvo zamoliti da, da Europska komisija nam se obrati. E, hvala. Samo dva kratka zaključka na osnovu naše rasprave. Kao prvo mislim da ovdje imamo problem zato što sve infrastrukture na nacionalnoj razini koje omogućavaju funkcionaranje jedinstvenih unutarnjeg tržišta imamo problem što se tiče veličine e, dakle i kapaciteta, ne samo pravila nego kapaciteta koji su nam na raspolaganju da ta pravila funkcioniraju. Kao drugo, rekao bih e, da je e, rasprava bila interesantna zato što mislim da moramo zaista se potruditi da okupimo različite e, načine razmišljanja. Italija ima e, snažne kontrole nad tvornicama igračaka i to je upravo ono što ne smijemo imati na unutarnjem tržištu. Trebamo to bolje procijeniti i pobrinuti se da imamo nekakav opći zajednički pristup tom ocjenjivanju i trebamo postići to nekako približavanje što se tiče metodologije, procjene rizika, razlike u ocjeni i vidim da je taj problem nazočan u cijeloj Europi. Dakle, što je usklađeno s pravilima, što nije to, nije baš nuklearna fizika i zaista eh, bi se to trebalo moći uskladiti. Dakle, s jedne strane imamo različiti mentalitet, ali i problem veličine i kvantitete financijskih, informatičkih i drugih e, kapaciteta koji se trebaju staviti na raspolaganje tijelima koja moraju se pobrinuti da ova pravila funkcioniraju. Hvala vam e, na ovoj raspravi. Mislim da smo sada svi mnogo toga naučili vezano za to kako bi ova cijela stvar mogla bolje funkcionirati. Hvala i sad se vraćamo našim izvjestiteljima. Prvo dajem riječ eh, gospodinu Štefancu. Eh, hvala. Kao prvo želim naglasiti da pozdravljam ovaj paket o robama Europske komisije i ovaj sadašnji okvir se nije pokazao dovoljno učinkovitim, tako da nova uredba o uzajamnom priznavanju bi trebala pojednostavniti u prvom redu, ali i pojasniti postupke koje trebaju provoditi poslovni subjekti i tijela državne uprave. Tu ćemo imati dodanu vrijednost za Europsku uniju i imat ćemo mogućnost eh, da drugdje eh, prodajemo robu koja se već prodaje na tržištu jedne države članice pa ćemo imati veću autonomiju i raznolikost. To je sve na razini Europske unije i Europska komisija ima vrlo važnu ulogu u svemu tome. Pozdravljam eh, ovu jednostavno dobrovoljnu deklaraciju o međusobnom e, priznavanju koje će poslovni subjekti potpisivati jer će ona svakako smanjiti administrativno opterećenje. Važno je također da imamo tu administrativnu suradnju i e, kontakt točke za proizvode kao i kanale za uzajamno priznavanje. Međugranična, to je prekogranična procedura za to priznavanje bi trebala biti ojačana i tu je važno da Solvit se koristi za rješavanje sporova i to su nekakve najvažnije stvari. Dakle, treba koristiti Solvit kao glavnu proceduru za rješavanje sporova, kao drugo trebamo ojačati ulogu Europske komisije na tom planu i kao treće i ne najmanje važno trebamo pojednostavniti i ubrzati sve procedure i e, kolege i ja zaista čekamo s veseljem napredak na tom važnom dosijelu. Gospodin Danti, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dopustite da se zahvalim svima koji su se javili za riječ. Ovo je bila doista vrlo zanimljiva rasprava i vrlo korisno provedeno popodne. Imam jednu primjedbu općenite prirode, zašto stalno govorimo o nadzoru tržišta? Mislim da je to vrlo važan instrument zato što globalizacija sve više jača, sve više trgovine i stoga to dugujemo svojim poduzećima. Dakle, dugujemo im učinkoviti nadzor tržišta na teritoriju cijele Europske unije. Mi stalno proizvodimo nekakve nove uredbe, direktive i tako dalje. One naravno imaju učinka na poduzeća i od njih sve više zahtjevamo. Tu su nekakvi okolišni uvjeti, socijalni uvjeti, zahtjevi koje moraju zadovoljavati. Zatim sve više zahtjevamo od njih u području sigurnosti i zato nam je potrebna i dodana vrijednost za naša poduzeća. Ne smijemo od njih zahtijevati sve više, a istovremeno uvoziti neke proizvode Europsku uniju koja krše sva pravila ili nekakve opasne proizvode. I na taj način kažnjavamo svoje poduzeća i zato nam je ovaj instrument nadzora tržišta potreban. Znam da je ovaj prijedlog dosta dugačak i dosta tehničke prirode. Dakle, radi se o tehničkim aspektima, no važno je da svih 60 točaka ili više njih e, detaljno razmotrimo. Tu prije svega treba, kao što sam rekao, imati na umu europska poduzeća. Zatim problem resursa. O tome moramo sada konačno raspraviti, jer ako nismo e, spremni uložiti, onda ćemo imati manje resursa na raspolaganju za europska poduzeća koje će e, patiti zbog nekih e, gospodarskih nedostataka i ako ne bude pravednosti, onda će oni na kraju pobjediti koji se ne drže ničega, nikakvih pravila i na kraju će upravo oni pobjediti. Zato moramo vidjeti e, koja je šteta nastala krivotvorenim proizvodima, proizvodima koji nisu sukladni. Što to znači za naše gospodarstvo? Zatim e, nepoštena trgovačka praksa, pa tu treba imati na umu i prava radnika koja se često krše. Dakle, sve to zahtjeva više resursa. I ako sada ne uspijemo probiti ovaj začarani krug, izići iz njega, onda ćemo u budućnosti imati još puno veće probleme. Jer sve dok postoji mogućnost za robe u Europsku uniju gdje se ne provode stroje kontrole, to je naša slaba točka i svi će zbog toga patiti. A to će naravno potom dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja i zato nam je potreban europski sustav nadzora tržišta koje će djelovati na europskoj razini, na razini Europske unije i na našim vanjskim granicama. Kao što sam rekao, mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bi ovaj prijedlog Europske komisije dodatno ojačali i nadamo se da ćemo pravovremeno izraditi jedan ambiciozan tekst kako bi u Europi imali puno učinkovitiji sustav. Hvala lijepo. I time bih završila naše današnje javno saslušanje odnosno savjetanje, ali prije toga još i da zahvalimo svim našim panelistima, gostima, Europskoj komisiji na njihovom sudjelovanju i naravno svima našim dakle, izvjestiteljima i ostalim članovima odbora IMKO. Hvala lijepo. To sad znači da možemo preći na našu sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmatranje amandmana na uredbu o kibersigurnosti. Mm, ja ću pričekati jednu minutu, jednu minutu samo da izađu svi koji izlaze iz dvorana. Okay, we will, um, Dobro. Mi ćemo nastaviti naš rad i to kao što je najavljeno. Sad je ova točka posvećena razmatranju akta o kibersigurnosti i amandmanima koji su podneseli. Nikola Danti je tu naš izvjestitelj. No prije nego što nastavimo i krenemo zapravo s razmatranjem amandmana, želim pozdraviti su izvjestitelje iz gospodina Macolu i gospodina Longu koji dolazi iz Europskog gospodarskog socijalnog odbora koji su 15. veljače podnijeli svoje mišljenje o aktu o kipersigurnosti. I mi se uvijek dakle, uzimamo u obzir i mišljenje civilnog društva kada raspravljamo o nekim temama i pišemo naše stajališta, mišljenje i prijedloge za rezoluciju, tako da ću biti sretna da i sada predstavnicima civilnog društva damo odma riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Digitalizacija, naravno, znači, naravno, donosi naime veliki napredak, ali mi se pitamo i što je sa otpornošću, a rezilijentnošću. Dakle, što je sa snagom e, tog sustava da se očuva i odupre napadima. Dakle, nas zanima kod kiber e, sigurnosti kakvi su tu proizvodi, šta se tu nudi, kakve su dodatne usluge da se pojača sigurnost. Mi naravno se slažemo da se ovdje predlažu izmjene Enise, ali mislimo da to nije dovoljno samo reformirati, modernizirati Enisu, nego treba vidjeti šta postoji u nacionalnim zemljama. Jer mislimo da u članicama treba ojačati adekvatna nacionalna tijela i kroz e, regulativu zakonsku, ali i kroz resurse i drugo. Enisa ima vrlo određene zadaće, kao što znamo. Daju se preporuke ta, dakle, agencija EU-a za kibersigurnost izdaje preporuke. Mi u Gospodarsko-socijalnom odboru pozdravljamo i činjenicu da se sada pitanju kibersigurnosti toliko pažnje posvećuje jer mislimo da je sigurnost e, kiberprostora ključna za našu konkurentnost naše industrije i općenito Europske unije. I jako se radujemo nastavku rada međuinstitucionalnog, da tako kažemo, europskih institucija. Zatim, mislimo da treba poraditi i na e, novim normama, novim standardima na tom području i možemo utvrditi da je dobro što se ide na novu uredbu, ali mislimo da nije dobro što se ENISI nisu dale ovlasti da provodi različite revizije na terenu. Mislimo da je to promašena šansa i da bi se to trebalo točnije definirati.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 ali moram još ovo reći, dakle da nam treba za znanost i istraživanje puno više novaca i da bi isto tako nisa trebala uzeti u obzir internet stvari. Hvala lijepo. A sada gospodin Longo sad ima riječ također iz gospodarsko-socijalnog odbora. Hvala vam. Da, ja sam se pozabavio posljedicama, odnosno učincima na potrošače i bavio sam se ovim ljudskim faktorom, jer čovjek je vrlo često ne samo uzročnik, nego i žrtva na kraju krajeva svih tih kibernapada. Što hoću time reći? Mislim da se ovaj ljudski faktor ne uzima dovoljno u obzir u prijedlogu e, revizije ovih zakonskih tekstova koje je komisija predočila. Dakle, ljudi su ti, ljudi su naravno i oni počinitelji, različitih kiber napada i ostalog, ali ljudi su i žrtve. Pa mislimo da bi bilo puno bolje da se i građani više educiraju i da ih se uputi u moguće opasnosti e, po kiber prostora. Zato mislim da bi trebalo im organizirati posebne e, mjere ili module, vidove edukacije. To počevši od škola pa preko svih uzrasta dalje. U to treba involvirati jasno i lokalne vlasti kao i recimo i zatim tijela uprave na svim razinama. Ali kao što smo rekli, osim Enise, tu bi trebale i nadležne vlasti u zemljama članicama više surađivati i nuditi vlastite programe edukacije. Digitalni jaz danas postoji ne samo među starijim i mlađim generacijama, nego i među muškarcima i ženama. Prema tome i to bi bio jedan dodatna zadaća. Potrošači bi morali biti osposobljeni da donesu jednu informiranu, dobru odluku kad odlaze na tržište i recimo kupuju nešto. Primjerice, bez obzira na hardware ili software, e, u čemu god bila riječ. I zato mislimo da bi osim izdavanja certifikata i dozvola, trebalo isto izdati i više informacija o proizvodu tamo. Mislimo da bi to dovelo do manjeg e, fragmentiranja tržišta, a naši bi potrošači bili upućeni u ono što kupuju ili što su kupili. Pri čemu mi mislimo da bi bilo dobro da imamo vlastiti logo, jer bi i to koristilo potrošačima, jer bi još lakše mogli birati hardware ili software proizvoda. Osim toga, nisam imao i druge zadaće, recimo e, zadaću senzibilizacije šire javnosti. I tu bi isto trebalo u vezi s tim pojačati povjerenje, ojačati povjerenje potrošača. Mi znamo da postoje različite nacionalne nadležnosti, kompetencije što se tiče edukacije u školama, no smatramo da bi i tu trebalo nastaviti. I smatramo da bi i nastavni kadar, učitelje, profesore, nastavnike, trebalo bolje educirati za ovo. Hvala. A Nikola Danti, imate riječ. Hvala. Hvala. Dakle, mi ćemo ovo pitanje riješiti u Italiji. Ali želim se zahvaliti svim kolegama koji se bave ovom temom, dakle računalnom sigurnosti. Tu je članak 58. gdje se govori o podjeli nadležnosti. Prije svega što se tiče ovog trećeg dijela u uredbi, tu želim reći da se radi o izdavanju certifikata. Imamo 390 amandmana koje smo zaprimili. Dakle, ova je tema koja je naišla na vrlo velik interes i želim se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, tajništvu, komisiji, komisiji i tajništvu odbora. Jučer smo imali prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni i moram reći da mislim da je dovoljno baciti samo jedan e, pogled e, na sve vijesti pa možete primetiti kako je velik interes građana za ovu uredbu i tu imamo sada mogućnosti dalje raditi na otpornosti kako bi na kraju imali još robustnije europske sustave. Jučer smo imali prvu raspravu o tekstu sa drugim klubovima i učinili smo korak u pravome smjeru. Odbor e, ITRE sada ima vrlo snažan tekst i želim se zahvaliti izvjestiteljima svih klubova. To je bila doista konstruktivna suradnja. Dakle, smo govorili o izdavanju certifikata, obvezno ili dobrovoljno, zatim o nacionalnim sustavima. Razgovarali smo i o pan-europskom sustavu izdavanja certifikata i koji su naši ciljevi, zatim e, struktura upravljanja kod ovih novih sustava za proizvode i usluge. Mislim da tu možemo govoriti o dvije faze, dakle pripremna faza i provedba. Vrlo je važno da se svi uključe, svi dionici. Dakle, primjerice Europska organizacija za normizaciju, ali i neke druge manje organizacije. Mislim da bi nam trebao jedan radni plan ENISA gdje bi odredili zajedničke ciljeve na europskoj razini u području izdavanja certifikata. To bismo trebali postaviti prioritete koje proizvode i usluge ovdje smatramo posebno važnima i gdje treba postaviti prioritete kada govorimo o kibersigurnosti. Zatim certifikat za usluge može biti istan i kroz poduzeće, to je već moguće unutar novog pravnog okvira. Zatim, tu su predviđena i neka posebna pravila za nadziranje izdavanja certifikata u području ICT i stoga sam uvjeren da ćemo na kraju imati učinkoviti nadzorni sustav. Svakako moramo izbjeći da dođe do onoga što se već jedan puta dogodilo u nekim drugim područjima, u drugim sektorima na jedinstvenom tržištu. Već je bilo nekih problema, tu primjerice prije svega mislim na automobilsku industriju, zatim još nešto vezano uz usklađeni pristup Europske komisije, to je odlučujući element kako bi imali e, jednoobraznu provedbu na europskoj razini. Uvjeren sam da će ovaj pristup biti učinkovit samo onda ako bude fleksibilniji, ako budu predviđene mogućnosti prilagodbe ovisno o karakteristikama proizvoda. Sa drugim izvjestiteljima u sjeni smo se dogovorili oko izmjena u tekstu. primjerice koji certifikat se izdaje za koji proizvod, koji su rizici s time povezani. Sve to moramo pomno razmotriti. Bilo je različitih stajališta unutar klubova i razilaženja, a jedno ključno pitanje je da li e, treba e, postojati obavezno izdavanje certifikata kada se radi o kritičnim infrastrukturama i također treba razmisliti da li bi trebalo uputiti na kiber na takozvanu kiberhigijenu, kibersigurnost. I idući sastanak izvjestitelja u Sjeni održat će se u Strasburu i nadam se da ćemo onda postići konačni kompromis kako bi na kraju prezentirali konkretni tekst. E Hvala lijepo. Sada u ime pučana gospođa Mecola. Ali Andreja Švab će uzeti riječi. Točno i hvala vam što ste mi dali riječ. Ja govorim u ime Roberta marcelo koja danas nije mogla biti s nama zbog drugih obveza izvan Brisela. Ali da vam samo kažem kao inače u moje vlastito ime, jer ja sam bio izvestitelj na srodnim direktivama. Mislim da je jako bitno da se standardiziraju instrumenti, odnosno alatke za postizanje sigurnosti, kibersigurnosti jer bez toga, mislim, e, ne bismo zapravo ništa mogli postići. A sada u ime Roberta Mecola želim zahvaliti izvjestiteljima ali i sjenama na poslu. Roberta je tu primijetila da su mnogi klubovi dali kritične amandmane o e, kojima se raspravljalo i Robert je jako drago da su oni amandmani koje ona o recimo izjavio o sukladnosti kao i samoprocjeni dakle su ti amandmani zapravo uzeti u obzir. Međutim, imate na neke stvari koje nisu uzeti u obzir, kao recimo amandman 366. pučani bi voli da se svi elementi o samo izjavi o sukladnosti budu opsežno obrađeni u konačnoj uredbi. Što se tiče kompatibilnosti nacionalnih planova o certifikaciji kibersigurnosti europskih planova moramo zapravo podnijeti amandmane koji će osigurati da neće biti paralelnih planova koji će operirati, da će na kraju oni europski planovi biti primijenjeni univerzalno diljem cijele Unije, uniformirano. Zatim, e, treba osigurati da dobijemo od svih dionika veći ulaz podataka i povratnih podataka, jer bez toga ne možemo ni raditi na sigurnosti. Pučani su zatim e, zabrinuti da se ne bi na, ali na umjetni način gurali e, recimo ovaj rad sa e, našim najvećim dionicima jer mislimo da ovi dionici koji sada rade pod e, okriljem ili da kažemo pod kišobranom e, naše agencije ENISE to trenutno dobro rade i tako i treba i ostalo ustrojiti. Na kraju Roberta Mecola kaže kako se e, veseli kako je to zapravo da ćemo dobiti ono što je predložio i naš izvjestitelj i posebno dakle što, se, što su pučani podnijeli amandmanima od 97 nadalje jer mislimo da je tu recimo vrlo bitno ono što je u članku 46 navedeno a to je izjava o garanciji i mislimo da se to treba još nadograditi kako bi se definitivno izbjegli različiti rizici koji prijete kibersigurnosti. Hvala, a sada Budući da sam ja za ECR izvjestiteljica u Sjeni, ja ću na nizozemskom govoriti. Eh, Kao prvo dopustite da se zahvalim izvjestiteljima na njihovom radu. Ja sam također spomenula Mislim da su ovo vrlo važne stvari kojima govorimo. Recimo životni ciklus proizvoda. To se, to je, mislim, sve sadržano u mom amandmanu broj 3. Mislim da kibersigurnost mora biti nazočna i prisutna i zagarantirana u svim fazama od nastanka do korištenja nekog proizvoda. Dakle, kibersigurnost mora biti dakle, uvijek tu od samog početka, od ideje praktičke Samo na taj način možemo izbjeći situaciju da imamo vrlo slabe karike i da se pojavljuju velike slabosti. Ako recimo proizvod već stigne na tržište, tek sad se počne razmišljati o kibersigurnosti. Dakle, zatim, važna je ova mogućnost samoprocijene i bitno je ponuditi tu mogućnost to je već učinjeno na razini regulatora kad se govori u direktivi o sigurnosti proizvoda. A potom još nekoliko točaka postoji u ovom tekstu koje bi trebalo razjasniti i naglasiti. Prvo, recimo, zanimanje da postoje međunarodni standardi. Moramo omogućiti, dozvoliti proizvođačima da iskoriste u cijelosti prednosti unutarnjeg tržišta. Jer e, svi bi voljeli izbjeći e, situaciju da se ne može trgovati s Europom. Prema tome, mislim, mi znamo da prijetnje neće stati na vanjskim granicama Europske unije, jer e, digitalna oprema nas povezuje na međunarodnoj razini. Prema tome, ne možemo mi tu razmišljati samo u unutar europskim razmjerima i onda bi se trebali u toj, tom smislu koncentrirati i na procese, ne samo na goli proizvod. Jer vidimo šta onda taj proizvod radi. Jer upravo na taj način možemo nove prijetnje prebaciti i dovući digitalnim kanalima iz cijelog svijeta. A za to je bitno da imamo i višu razinu svijesti o mogućim opasnostima i prijetnjama. Stoga smo i podnijeli čitav niz amandmana o recimo životnom vijeku i koliko dugo traje jedan certifikat o sigurnosti. Mislim da ne treba uvoditi jedan generalni općeniti datum kada nešto ističe iz snage, nego mislim da moramo od slučaja do slučaja rješavati stvari individualno i onda ovisno o specifičnim karakteristikama kojima trebamo brinuti, odlučiti do kad što traje i kad što prestaje važiti. Mislim da moramo popraviti kibersigurnost kroz stalno ažuriranje nadalje. Vidjeli smo da je tu su poduzeti napori da se osigura više angažmana od strane dionika. I u vezi s tim sam isto podnijela amandman. Kako bi, dakle, treba osigurati da industrija i svi dionici budu od samog početka involvirani. A industrija bi mogla početi pod, preuzimati više inicijativa i više se angažirati u razvoju same regulatornih spisa prije nego što komisija usvoji delegirani akt. Ali, mislim, ENISA nije tijelo za standardizaciju i normizaciju, iako bi to bilo korisno da je, da je to na evropskoj razini, ali dobro. Onda kad su u pitanju, dakle, razvoj novih standarda, moraju se nacionalne agencije s nekim moći konzultira. Uh, konzultirati. A na kraju ne slažem se sa tekstom komisije na sam i kod ovih stvari, recimo dobrovoljne, dobrovoljni karakter legislative. Mislimo da samo tako možemo navesti industriju da surađuje s nama u razvoju sigurnih sustava. Ali to kako će se to odraditi će u velikoj mjeri ovisiti o stanju u sektoru. I na kraju, još neka pitanja o samom predmetu našeg pravnog akta. Imamo uredbu gdje trebamo odrediti koja je razina najprikladnija. Ja se u svakom slučaju veselim nastavku rada sa svima koji rade na ovom dosjeu. Jučer smo sa izvjestiteljima u Sjeni radili, to je bilo vrlo uspješno. A sad riječ dajem Diti Šarancovoj koja je sjena za Alde. Hvala lijepo i hvala Nikoli na svim ovim komentarima i ovoj raspravi koju smo do sad proveli. Sigurna sam da svi sad se slažemo oko toga kako ići naprijed. Moj klub ima nekoliko ključnih fokusa i to su neki amandmani koji siguran sam da će drugi klubovi podržati. Kao prvo htjeli bismo vidjeti situaciju gdje e, proizvođači sami daju deklaraciju o e, usklađenosti svojih IT proizvoda i mi mislimo da ta deklaracija samih proizvođača bi trebala samo govoriti o funkcionalnoj sigurnosti, dakle radi se o onoj osnovnoj razini sigurnosti, a više razine su namijenjene zatvorenim e, okolišima, sigurnim okolišima, tako da tu ne bi bilo prikladno da se to potvrđuje vlastitom deklaracijom i da ta vlastita deklaracija e, može se dati samo kada se izda certifikat e, za kompaniju E, tako da se zna da oni na odgovarajući način e, imaju te poslovne procese koji će omogućiti da zaista se može potvrditi da su njihovi proizvodi sigurni. Mislimo da će to e, omogućiti da budemo uvjereni da imamo nekakva jamstva za sigurnost, a da ne moramo sve te i te proizvode kontrolirati. Mislimo da je to jedna dobra ravnoteža i što se tiče tog certifikata kiber sigurnosti, on bi vrijedio cijeloj Europskoj uniji i e, zato se trebamo pobrinuti da sve ta, sva ta tijela koja izdaju certifikate poštuju iste standarde. Zato predlažemo taj mehanizam e, stručne revizije e, koji se zasniva na uvriježenoj metodologiji i to je već prije nekoliko mjeseci usvojeno i nadam se, drugdje pa nadamo se da će se moći prenijeti i ovdje. Budući da se radi o mišljenju ITRA, mi smo također tu e, podnijeli neke amandmane na mandate nize gdje bi oni imali e, šire ovlasti e, da kontroliraju države članice što se tiče ocjenjivanja ranjivosti, edukacije i tih kibersigurnosnih praksi ne možemo se oslanjati samo na proizvođače, oni nas neće štititi. Moramo biti proaktivni i moramo štititi e, usluge i proizvode e, informatičke tehnologije koje svaki dan koristimo. Nema nikakve svrhe da gradimo tvrđavu, a da imamo ulaz koji je otvoren i nezaključan. No, tu ima e, nekih drugih važnih tema, uzajamno priznavanje standarda od strane dionika. Neću sada ponavljati ono što sam rekla na prethodnim sastancima. Tako da evo radujem se našoj suradnji na ovom, da dosjeu. Hvala. Budući da drugi izvjestitelji u sjeni nisu ovdje, sada ću dati riječ gospođi Spanu iz Europske komisije koja će nam iznijeti neke primjedbe. Hvala i zahvaljujem uvaženim zastupnicima e, na nazočnosti i na ovom izvanrednom izvješću. Mi e, zaista pozdravljamo konstruktivne amandmane koji su izneseni i zaista želimo e, da se proširi ta filozofija ovog prijedloga. Sada ću reći nešto o nekim točkama i pojasniti neke stvari koje su ukazane u raspravi. Što se tiče dobrovoljne ili obavezne certifikacije. E, o tome se još uvijek raspravlja. E, zamisao našeg prijedloga je bila da imamo taj pristup korak po korak koji će omogućiti da imamo te neke scheme koje će omogućiti građanima, vladama i tijelima da e, naprave dobru odluku, ali također da tu imamo odredbe koje će omogućiti da neke scheme postanu obavezne ili da sam okvir E, bude dio vertikalnog zakonodavstva i dio te obavezne certifikacije. To je članak 47. prijedloga. Dakle, zapravo se radi o tome da bi to trebao biti okvir koji će onda postati nekakva referentna točka za kibersigurnost. Što se pak tiče uloga dionika, Posebno podržavamo ovaj e, komentar koji je tu iznesen. Što se tiče odredbi naših prijedloga, tu omogućavamo nisi da e, u svakom momentu bude konzultiran sa dionika i ova schema certifikacije će se definirati provedbenim aktom i dionike treba konzultirati i prije e, nego što se o tome raspravlja, ali i nakon što se taj akt e, napravi nacrt tog akta. Dakle, dionici zaista imaju jednu važnu ulogu ovdje i moram navesti da se moramo pobrinuti da su dionici tu da pomognu Enisi, e, da se napravi cijeli taj niz e, razina na kojima će se voditi konzultacije. Ali odredbe su tu, uvijek možemo ih dalje razjašnjavati. Što se pak tiče država članica, tu treba isto razjasniti nekoliko stvari. One imaju mogućnost kroz europsku grupu za certifikaciju kibersigurnosti koja će biti oformljena da naprave prijedloge za prioritet certifikacije. Interesantan nam je prijedlog e, izvjestitelja da imamo strateško planiranje kroz e, jedan radni program koji će biti posebno namijenjen u tu svrhu. To će također e, biti dio direktive gdje se govori o radnoj grupi, dakle to će biti interesantan pristup. Što se tiče ovog mehanizma nadzora, to se nadovezuje na vašu raspravu o e, autocertifikaciji. Princip e, je taj da se radi o dobrovoljnom sustavu, ali u momentu kad imate jednu paneuropsku schemu, ona treba e, biti provođena i nadzirana. Dakle, to samo vrijedi ako postoji obveza da se stvari nadziru i da se provode propisi jer želimo imati jednake uvjete poslovanja za sve. Još jedna stvar na koju bismo htjeli ukazati je pitanje obavezne etikete povjerenja. U našem prijedlogu predviđamo mogućnost da se tu uključi ta etiketa koja će biti rezultat tog procesa certifikacije. Znači, taj proces će onda biti povezan sa tom etiketom, to se onda mora u prijedlogu dalje definirati, no mi nismo predložili da imamo europsku etiketu e, za cijelu Europu, e, kao prvo zato što to nije niti moguće provesti, a kao drugo to ne bi bilo prikladno za E, sve proizvode koji su e, dio ovog prijedloga, na koji se odnosi ovaj prijedlog. Možda bi to bilo dobro za neke i te proizvode, ali za industrijske proizvode to možda ne bi bilo tako prikladno. Dakle, tu to bi se trebalo e, definirati ne horizontalno, nego u okviru sheme i vidjet ćemo kako će se to riješiti. Tu također postoji ta zamisao da se stvori jedna baza podataka, kao što je onaj RAPEX, samo da spomenem da e, jedan od zadaća Enise je da se stvori informacijski sustav koji će omogućiti Enisi da informira javnost o svim incidentima, svim ranjivostima, dakle jedno informacijsko čvorište koje će e, biti e, osformljeno u skladu sa novom uredbom. Dakle, hvala vam što ste tako brzo radili na ovom dosijeu i od sad do 27. ćemo svakako vam biti na raspolaganju da vam pomognemo po potrebi. Hvala. I konačno dajem e, riječ Nikoli Dante, našem izvjestitelju. Grazie, Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih se ukratko osvrnuo na nekoliko stvari, no prije se želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i Europskoj komisiji. A sada moje dva komentara. Dakle, pitanje dobrovoljnosti ili obvezatosti. Već smo govorili o tome, neki klubovi su uložili amandmane po ovom pitanju. sve strateške usluge prema uredbi o enisi bi trebale biti isključene. Dakle, dobrovoljnost za veliku većinu proizvoda i usluga na koje se odnosi ova direktiva. Zatim ovaj obvezujući okvir, o tome smo također raspravljali. No, jučer smo imali, mogu reći, vrlo pozitivnu razmjenu mišljenja. Naravno da postoje različita stajališta, ali mislim da neće biti teško iznaći dogovor. Nitko ne smatra da nam uopće ne treba sustav na europskoj razini. Dakle, u načelu se slažemo. I kao što sam već rekao, mislim da ćemo tu lako iznaći dogovor. A vezano uz ovo što je upravo rekla Europska komisija, tu se radi samo o određenim proizvodima, proizvodima za krajnje potrošače i nekim drugima. Dakle, mnogo toga što je rečeno već se nalazi u kompromisnim amandmanima na kojima ćemo idućih nekoliko tjedana i dalje raditi kako bi na kraju ovaj tekst dobio najveću moguću podršku u ovome odboru. Hvala, gospodine Danti. Glasovat ćemo na sivanskom zasjedanju i želim ovime zatvoriti naš popodnevni sastanak našeg odbora. Hvala vam što ste došli. Zahvaljujem također i prevoditeljima. I sada predajem e, gospođi Ana Mariji, mojoj prijateljici, e, predsjedavanje zato što ja moram nažalost vas napustiti. Hvala.